So, Dame i gospodo, mi gosti, dobrodošli natrag nakon stanke za ručak. Bih na prvom mjestu želio pozdraviti posjetitelje iz Burgundije Francuske već nekoliko godina. Sudjeluju u projektu Erasmus Plus u Burgonji, predstavljaju regionalne aktere, učitelje, direktore škola, inspektore. Dobrodošli u našem odboru. Popodnevni dio našeg e, sastanka započet ćemo sa saslušanjem vezano s temu e, dakle predstavnica kulture Europe, osam stručnjaka će govoriti o izazovima, perspektivama i posljedicama. Moramo se pridržavati dodeljenog vremena, ne želimo samo slušati ekspertne priloge, već isto tako želimo E, imati vremena i za odgovore na eventualna pitanja. Stoga vas molim da se pridržavate zadanog vremena i kolege. Isto tako molim da e, postavljate e, pitanja bez ikakvih dodatnih koreferata kako bismo odgovorili na vaše pitanja. A sada moramo slušati ipak ovu stručnu stranu. Nadam se da ćemo imati i jednu živu raspravu. Od 1985. svake godine barem dva grada u Europi dobivaju naziv eh, predstavnica kulture u Europi, a cilj ove aktivnosti jest eh, da se u ovom procesu pospješi obnova grada, da se promijeni imidž grada i da se isto tako pospješi jedan razvoj u smjeru kulture. Upravo je naglasak na kulturi u širem smislu i cilj je eh, predstavnica kulture u Europi jest održiv isto tako utjecaj koji će se E, utjecaj koji će se izvršiti u tim gradovima. Ne samo da imamo te jednodnevne događanja, već se stalno trebaju stvarati strukture koje će rad u području kulture poboljšati, a isto tako i uključiti i okolne regije u sve aktivnosti. Tijekom godina e, sami predstavnice kulture su podcrtale svoje bogatstvo kulture i raznolikost e, koje su isto tako dali europskim građanima e, osjećaj pripadnosti e, tom zajedničkom području prostoru kulture, a isto tako su gradovi koristili ovu priliku kako bi se regenerirali, kako bi razvili svoj kreativni, inovativni potencijali, kako bi isto tako razvijali oblike turizma koji su novo drživi, a svakako bivati predstavnicom Europskog grada kulture, e, treba e, pospješiti razvoj unutar i izvan granica grada, a isto tako moći građanima da sudjeluju u svim aktivnostima. Sa pitanja koja nam se postavljaju i na koje ćemo vjerojatno danas dobiti, e, tu idemo nek odgovor na naša pitanja, su pitanja poput koji su najveći izazovi eh, tijekom planiranja i provedbe samih projekata, koji je bio najveći uspjeh, koje su dugoročne eh, dakle pozitivne posljedice što je ostalo eh, kao određeno nasljeđe i kao određeno dakle trajno vrijednost kako su ta iskustva promijenila same gradove biste li isto tako nešto promijenili kada pogledate iz ove perspektive, dakle učiti iz e, načinja grešaka, dakle ne samo razmjenjivati pozitivne informacije kako spriječiti određene greške, ne samo učiti na vlastitim greškama, već e, učiti i od tuđih grešaka. Je li, recimo, vaš grad e, stvorila jednu strukturu za kulturu, održivi turizam, Jeste li neki instrument u tom pogledu isto tako i to, Da li se građani smatraju dijelom inicijative, aktivnosti e, ili se smatraju ipak promatračima svih ovih događanja? Pitanje poput e, koji to recimo evropska dodana vrijednost, da li grad i surađuje sa drugim gradovima koji su bili predstavnicom kulture. Postoje li potreba da se europski Europske predstavnice kulture prilagode novim izazovima, to bi svakako trebalo biti i smjer i vodilja e, naše rasprave. Kao što ste vidjeli iz programa, prvi dio se e, dakle, odrađuju stručnjaci i e, upravitelji projekata u drugom dijelu ćemo čuti dakle, stručnjaka iz područja samih natječaja koji će nam isto tako kazati nešto o svojim iskustvima. Gospodin Javier Fidel Pajarus, nadam se da sam to dobro izgovorila, e, nekadašnji umjetnički voditelj zaklade e, donosti San, e, San iz 2016. godine kao predstavnice kulture, potom Žiži Sušanik. Pozvali smo ga kao nekadašnjeg rukovoditelja, dakle, Europske predstavnice kulture u tisuće 2015. I mi smo posjetili Pilzen u toj godini kao odbor za kulturu, Tamaš Salaj, dakle, iz e, Peča, nekadašnji voditelj e, udruge za kulturu, gospođa Civule, isto tako nekadašnja umjetnička voditeljica 2014. godine Europske predstavnice kulture Rige i na samom kraju gospođa Tarantino koja je bila s nama u materiji ove godine i koju ste uspjeli upoznati. Njena isto tako predan posao, oduševljenje za sam rad gospođa Silvija Aman i Agnješka Vlazar koje su e, članice stručnog kremija koje su imenovane od Europskog parlamenta i gospođa Beatriz Garcia, isto tako članica ovog e, gremija stručnjaka koje je imenovala komisija a s kojim smo imali suradnju vezanu s e, rad na predstavnicu Hvala lijepa što ste nam upravo danas na raspolaganju, što ćete nas uputiti u samu temu. Važno je da možemo s vama podijeliti e, sva iskustva kako bismo mogli oblikovati naš budući rad i kako bi vaše iskustvo i sve ono što je za nas važno u našim odlukama da unesemo u sam budući rad. Želim ukazati na to da imamo po svakom govorniku i po svakom slučniku 7 minuta koje smo predvidjeli i zamolila bih eh, Javiera ili pa da uzme riječ. Izvolite. Ne znam je li moja prezentacija spremna na ekranu. Dobro. Evo ga. Eh, dragi članovi eh, odbora za kulturu i obrazovanje. Hvala lijepo što ste me pozvali i što mogu kao stručnjak sudjelovati na ovom javnom saslušanju. Ovo je doista velik izazov, a isto tako i E, biti izabrani između ovih e, upravitelja kulture koji su e, sudjelovali od 1985. u ovim projektima, a isto tako i potreba ovog odora da se prilagodi sam program i aktualizira program, a to je ujedno izazov pokušavajući da isto tako sažmemo sve one teme koje trebamo predstaviti u 7 minuta gotovo je nemoguće. Ja sam dizajnirao jedan ključni, ključni ABC 26 ključnih pojmova koji su su povezani sa predstavljanjem kulture. Dozvolite, e, sporazum E, ono što se najgore može dogoditi da će se grad natjecati, međutim na lokalnoj i lokalnoj razini neće sve stranke poduprijeti ili neće prihvatiti takvu aktivnost i kandidaturu i mora postati politička suglasnost e, da imamo jamstvo oko toga. Ne smije se dodijeliti ovaj naziv e, gradu koji će to smatrati kaznom kako građani i građanke ne bi postali u ovoj političkoj borbi žrtvama. Prije samih promjena ponašanja EHOK mora biti biti upravo promjena u mišljenju građana, a isto tako i bolje razumijevanje Europe. C. Kultura. Koja kultura? Evropska kultura. Mnoge akademske rasprave mogu dati odgovor, ali evropsku kulturu trebamo eh, promovirati kao vrijednosti koje smatramo isto tako e, ono što se služi građanima i koje nam daje osjećaj da pripadamo istom okruženju. Ekog bi trebao biti jedan od snažnih instrumenta e, davanja osjećaja europljanstva, a isto tako i moramo biti sigurni da je sve zasnovano na ljudskim pravima i da odgovorimo na pitanje, sve one okolišna pitanja koje treba odgovoriti. Ja ću vas zamoliti da govorite malo sporije jer će vjerojatno patiti zbog mene. Nekog e, to je najbolji instrument e, davanja osjećaja da upravo dajemo ljudima osjećaj ta osjećaj europljanstva i europske pripadnosti i pokušavamo isto tako dosjeći ovu e, publiku u digitalno doba. de raznolikost, smatramo mi isto što je to raznolikost, kako je teško postići raznolikost, evropska dimenzija. Jedno pitanje, ako imamo jednu jedinstvenu karakteristiku europske publike, lokalne publike, e, to engleski jezik moramo shvatiti da e, jest globalne naravi pripadnost, a ne samo europske. F fundacije, dakle, Očekuje se da je sam naziv predstavnice kulture će dati doprinos u razvoju samog grada i Melina Merkuri nagrada je mali doprinos u usporedbi sa onim proračunom koji investiraju lokalne, regionalne i nacionalne vlade. Ja molim doista da se nagrada Melina Merkuri treba povećati u svom iznosu, a izabrati grad koji postaje predstavnik kulture treba dobiti dodatne bodove u programima poput Kreativne Europe. G kao cilj. E, koji je to dugoročni cilj koji vi kao e, zastupnici u Europskom parlamentu imate upravo kroz ovaj program? Što to mi postižemo e, svake godine? H kao ljudska prava, ako grad ne podupire, osim kroz opću deklaraciju o ljudskim pravima, nikada ne bi se trebalo dodijeliti sam naziv predstavnice kulture nekog bi trebao biti vodeći u razvoju e, samih e, gradova kulture, a isto tako e, indikator kulture 2030. koji je izradio UNESCO može biti polazična točka ako ćemo početi mjeriti mjere iako ako ovisimo o turizmu i o gospodarstvu ipak ćemo morati prihvatiti da nam jesu potrebni i trebaju nam kreativci a trebamo to i obznaniti i Evo, prevoditelj još uvijek imaju problem pratiti vas, a ne mogu vas pratiti ni naši članovi jer neće dobiti prevedeno. Ako je sve prebrzo, morate osporiti. Daću vam dodatne dvije minute kako biste uspjeli u tome. Hvala. Evo, samo sam to želio čuti. Je, Jobs Dakle, ovi dodatne radna mjesta koja se stvaraju u europskim predstavnicima kulture, e, dakle, to je jedan test koji se događa. Ono što se događa da nakon e, godine proslave mnogi koji su prekvalificirani zapravo trebaju se spustiti na nižu hirarsku razinu ili se preseliti u know-how. Treba nam baza podataka, treba nam mreža. Spomenuli smo da je, postoji mreža, međutim to nije službena e, mreža, to je obitelj, se međusobno volimo i cijenimo, bili smo zajedno koji smo dijelili iste situacije, to nije službena mreža. E, dakle, oni koji su e, stari u tim projektima, u projektima kulture, nema još uvijek svoju mrežu. To je upravo stvarnost s kojom su suočeni. Language policy Dakle, to je isto tako nešto što moramo spomenuti. E, trebamo prijevode, ogroman je posao u tom pogledu, moramo e, pronaći sredstva za ova prava e, ravnopravnosti jezika, marketing. Ovo je dosta važno. Europska komisija mora investirati daleko više novaca u promoviranje i objavljivanje samog naziva i samog naziva prijestolnice kulture nekoliko gradova koje su bili e, predstavnice kulture, ali što je sa e, vašim djedovima, bakama, e, susjedima, mogu li oni to reći? Dakle, olimpijske igre u Europi u području kulture su potrebno, dakle, ne nisu nam poznati ti gradovi do 2006. godine E, zapravo predstavnice kulture su e, prihvaćali aplikacije e, velikih gradova, ali oni koji dobivaju su manji gradovi koji nemaju nikakve marketinške proračune kao što to mogu imati Barcelona i drugi veliki gradove treba svakako doprinijeti i ovim troškovima marketinga za ovu europsku titulu predstavnice kulture. Umreživanje, network, treba nam doista prava mreža koja e, bi danas obuhvaćala 60 gradova i to bi bila najveća mreža ne samo u Europi, već vjerojatno u čitavom svijetu. Op, Livijem. Dakle, pitanje E, zaborava. Koliko gradova je zaboravilo, apsolutno izblijedila su sjećanja i spomene i da su nekače bili europski predstavnici kulture. Zamislite samo hipotezu da idete na web stranicu tog grada i da zapravo nećete ništa pronaći o e, tom nazivu. To znači jako puno. To znači zapravo neuspjeh, a neuspjeh. uspjeh. Dakle, često zaboravljamo neke stvari da je to proslava, da je to bivanje zajedno. Mi smo evropljani koji e, smo e, dijelili i zlo, ali moramo dijeliti i dobra vremena. Q quality nešto što je jako potrebno, ja ću preskočiti u nam minuta za ovo. Što se tiče rezidencijalnih umjetnika, dio nasljeđa je da svaki grad mora biti zapravo programa e, umjetnika kao rezidencijalnih umjetnika. Imamo jako snažne programe u svijetu, mogu reći da 60 gradova e, imaju te umjetnike koji osjećaju svoju privatnost. Turizam, jedno pitanje koje želim postaviti, koliko ste vi iz vašeg džepa platili za e, obilazak predstavnice kulture na udaljenosti 30, 300 km od vaše, e, dakle, od vašeg e, prebivališta samo iz okruženja ćete se pojaviti, stoga ne treba učiniti ništa dodatno. A ono što je van presedana da EHOK treba biti i kulturna meka u evropskim smislu. Volonteri, treba se prilagoditi svim e, datim situacijama, prije svega u Španjolskoj, mogli bismo to razumjeti kao e, volontiranje, neplaćeni rad. Međutim, moramo se sporazumjeti oko toga da je to podjela vrijednosti i isto tako ono što sam već e, raspravio sa nekim članovima odbora kad su nas podsjetili u San Sebastianu 2016. godine da nakon 35 godina e, smatrate li da je potrebno stvoriti ipak jedne bijele knjige za europske predstavnice kulture koja bi bila biblija europske kulture koju tek treba sačiniti i napisati ali kserografija ne smijemo kopirati na bilo koji način. To je inspiracija koju imamo i ne treba kopirati ono što je prethodno činjeno treba e, prilagoditi stvari od ozdo prema gore, od ozdo prema dole. I još nešto, e, pet godina je jako dugo razdoblje u selekcijskom smislu. Tri godine bi bile dovoljne ukoliko će se program ponovno adaptirati, ali mislim da je sadašnja odluka iz 2017. godine 1545 e, ovog parlamenta koji zapravo zasniva kriterije do 2033. godine treba ipak izmijeniti. Prošlogodišnji, e, dakle, isto tako predstavnica kultura u ovom smislu e, možemo kazati da programi su ubrzani i da odluke moraju to zapratiti. Z, polet, zamah, Zašto su e, neki ambiciozni, zašto žele sudjelovati iz jugoistoka Europe, ja mogu kazati da velike gradove u Europi imaju svoja sjećanja, imaju dobra sjećanja na prošlost, dakle kod prve odluke, a drugi pak nije bio prilagođen i pokušalo se ipak naći pravi trenutak za odluku. U trećem krugu Zapadna Europa gleda na predstavnice kulture kao dobru prošlost, a Istočna Europa sanja o njima kao dobra prilika i treba sinkronizirati Europu od slova A do slova Z Hvala vam lijepo i hvala i prevoditeljima. Thank you very much for this quite comprehensive... Hvala vam na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji. Dala bih riječ Iržiju Sučaneku. Izvolite, imate riječ također, sedam minuta. A <laughs> ukoliko bude potrebno, možete dobiti i minut više. Uh, Dobar dan. Ja ću biti malo nostalgičan, ne zato što se bliži doba Božića, već zato što ćemo iduće godine proslaviti pet godina od kad smo u Pilsenu bili, dakle, Europska prijestolnica kulture. Sada ću vam malo izložiti, i predstaviti naše dakle, uspjehe i neuspjehe vezane uz to pitanje. Pogledajte ovu priču o uspjehu vezana uz turizam, 31% više noćenja. Riječ je također o jednom od najvećih e, kulturnih projekata u Češkoj republici. I ovo je bila priča sa sretnim završetkom. Međutim, nije sve išlo glatko. Nagovorio bih nešto više o našim izazovima, dakle, izazovima s kojima smo se susreli, to su promjene u menadžmentu. To je nešto što zna uzrokovati teškoće. Kao što je već kolega spomenuo, važno je postići u ravnotežu, a to je povezano i sa infrastrukturnim pitanjima. Ovdje vidite našu bilancu, vidite u crveno označen doprinos koji je došao iz nacionalnog proračuna. Kao što je kolega rekao, možda neke zemlje, a ili čak države trebaju uzeti u obzir uopće mogućnost odustajanja od kandidature. Imamo dakle situaciju da se obećanja iz proračuna ne ostvaruju. Ovdje je barem ono što je obećano učinjeno. Ali vidite koliko je pritiska izvršeno na grad, čak 50% proračuna je došlo od strane grada, dakle iz, iz gradskog proračuna. To je povezano sa infrastrukturom, ovo je jedno sjajno novo kazalište koje je izgrađeno zahvaljujući projektu, jedna je od trenutnih većih atrakcija. I još jednom vidite vezano uz infrastrukturu 41 milijun eura koji se uložio u infrastrukturu. 42% dakle uloženo u kazalište, ostatak u preostale projekte koji su se izvršili. Dakle, to vidimo svojevrstan nesrazmjer. A otkad imamo to kazalište, tamo smo imali pet projekata koji su ostvareni. Zgrada je dovršena u zadnji trenutak i za glavnu godinu programi nisu bili dovršeni. Ovo je sada kazalište koje imamo tamo, ono je novo, u potpunosti popunjeno, uspješno, privlači turiste što iz Češke, to iz drugih eh, susjednih e, zemalja. I kod nas je slučaj to da je najveći utjecaj ostvario najmanji projekt. To se nekad događa. Ukoliko to pomješate sa europskim identitetom i dakle jednim od e, značajnih odlika upravo europskih prijestolnica kultura, to je taj osjećaj dakle pripadnosti Europi, biti različit, biti dijelom mreže. Onda možete vidjeti da smo surađivali na 42 projekta sa Njemačkom, imali smo projekte sa Japanom i drugim zemljima. To je nešto skupo. Dakle, kada govorite o nasljeđu, onda morate tu biti jako praktični kada planirate izvršenje Evropske predstavnice kulture. Tu su ovi sjajni projekti, vidite ove gigantske lutke na ulicama, dakle više tisuću sudionika, to je nešto na što stanovništvo bude ponosno, gdje se surađuje sa gostima, umjetnicima iz drugih zemalja, nešto što se pamti. Potom suvremena umjetnost, projekti, intervencije u javnom prostoru koje mijenjaju grad i potom participativni projekti, valja uključiti stanovnike grada ili regije u taj projekt. Ovo je jedna fotografija s jedne izložbe u kućijem su stvaranju sudjelovali građani, a inspiracija je bila Marse 2013. Dakle, jedan ovako krasan trenutak za pamćenje u ovom projektu dolazimo do najvećeg izazova. To je nasljeđe. Dakle, što je ono što smo zadržali na kada se ta godina privela kraju. To je brand, nova infrastruktura, mreža, kulturni projekti i kreativna industrija na sreću. Evropska unija tu sve više ulaže i to doista cijenim i radujem se novom financijskom razdoblju vezano uz strukturne fondove. Evo, jedan od projekata koji bih želio spomenuti. Imamo kreativni centar, to je jedna najvidljivija ostavština te godine. Mjesto okupljanja, mjesto za produkcije, tu se nastavljaju međunarodni projekti. Evo još jedan primjer projekta u kojem surađujemo sa njemačkim Regensburgom, barokni festival, suradnja s Bavarskom. Tu smo jako praktični. Znali smo da ćemo imati na raspolaganju financiranje za prekogranične projekte i to smo iskoristili. Potom festival Svjetla, koji je postao jedan od najvećih događaja. Za nas to nije samo slavlje, već je i način na koji stvaramo u kreativnoj industriji, okupljamo kreativce iz cijeloga svijeta, okupljamo ljude najrazličitijih interesa, te je, stvaramo ovaj projekt koji može putovati Europom i sudjelovati primjerice u radu festivala Svjetla u Rigi. Kolegica će vam nešto o tome govoriti. I konačno, dakle, projekti povezani sa nasljeđem Europske prijestolnice kulture, mali događaj Europski dan susjedstva, Potom projekt iz Bavarske, dakle rezidentni umjetnici. je po meni jako zanimljivo zadržati kao jedan od projekata koji su proizašli dakle, iz Europske predstavnice kulture, potom volontiranje, gradi tamošnje organizacije se i dalje fokusiraju na, na volontiranje. To je evo ukratko naša priča. Ja se dalje bavim Uh, aktivnostima koji su povezani sa organizacijom Europske predstavnice kulture. Međutim, želim reći da je riječ o osjetljivom projektu. U principu se oslanja na nekoliko figura kao što su gradonačelnik, organizacijski tim i na još neke pojedince koji djeluju u gradu i koji se valjaju uključiti u rad projekta od samog početka. Hvala lijepa. Hvala vam posljednji govornik u ovom prvom panelu, a nakon toga ćemo preći na pitanja i odgovore. Tu je Tamaš eh, Salaj. Hvala vam. Ja sam odlučio proslaviti različitost u Europi, zato sam izradio svoju prezentaciju na engleskom jeziku. Želio bih e, vrlo kratko sažeti e, sve ono što se događalo u Peću i isto tako isto je korisno vidjeti one e, tamnije strane, ne samo one lijepe strane, svega onoga što se događalo, kao što smo čuli u samom uvodu, to ima smisla, ali možemo učiti iz grešaka i bit ću i kritičan i samo kao što je i Jirži istaknuo nekoliko povijesnih okolnosti. Već 2010. E, godine predstavnica kulture zajedno sa Esenom i Istanbulom 2004. godine smo e, započeli sa pripremnim radnjama. Interesantna godina, važna godina za Mađarsku 2004. godine bio je pristup Europskoj uniji i to je novi početak. Međutim, bilo je to povezano i sa poteškoćama koje ću sažeti na kratko. Kontekst predstavnice kulture, zapravo samu e, prijavu e, i rad na prijavi 2004. godine i dogodio se upravo promjena paradigme u predstavnicama kulture od 85. do 2000 do 1991. godine e, uglavnom su izabrani veliki gradovi, velike europske kulture. Od 1991. E, zapravo je e, se uspjelo to da gradovi ovu titulu trebaju shvatiti kao razvoj, mogućnost razvoja grada kao takvog. I upravo u tom sklopu smatrali smo da eto se mi trebamo natjecati sa deset gradova iz Mađarske, ukupno iz Mađarske te godine bilo 11 gradova. Tri velike tematske cjeline, tri naglaska koje smo htjeli e, staviti. S jedne strane demokracija, kultura demokracija, odnosno i demokratizacija pojma kulture, kako demokratizirati kulturu kao tako, kako to učiniti sa uključenosti, kako e, stvoriti e, strukture odlučivanja i demokratizirati ih, to nam je bio jedan važan cilj. Drugi važan cilj jest bio taj da smo na, na među kulturnu situaciju smo se usmjerili E, želimo slaviti smo kazali kao jednu vrijednost uz pomoć koje e, možemo e, isto tako sagledati i multietničnost i na neki način to dići na jednu međunarodnu razinu mnoštvo naroda koje mogu biti posrednici i mogu kao takvi inspirirati Htjeli smo isto tako pokazati da je za nas e, umjetnost daleko više od e, folklora, što je do tada bio najčešće slučaj. To je bila ta druga važna, e, drugi važan akcent, a nakon ove promjene okolnosti kriterija, Peć se našao isto tako u jednom razdoblju postindustrijskog doba i htjeli smo da se ova industrija koja je nestala zamijeniti e, kulturom i ojačati grad kroz kulturnu djelatnost Naravno da smo bili suočeni sa izazovima koji su bili čak za nas i preveliki, koje nismo uspjeli e, ni premostiti. 2004. godine zapravo je bilo riječ o staroj socijalističkoj, komunističkoj strukturi koja još uvijek e, bila na snazi, odnosno vladala. Imali smo jednu snažnu mentalitet rada od ozgo prema dole. A i takav je bio i stav naroda, to je bila strašno velika e, prepreka u djelovanju ekstremna centralizacija vlada u Mađarskoj, sve se događa u Budimpešti, ako se bilo što događa izvan Budimpešti, to se neće ni uočiti, nećete biti zamijećeno. Htjeli smo jednu snažnu kulturalnu decentralizaciju e, koja bi se dogodila i, i da nam se upravo na taj način e, dogodi jedna decentralizacija, a nakon pristupa Mađarske Europskoj uniji 2004. godine, naravno, smo uskladiti i zakonodavstvo sa Europskom unijom. To je e, dakle kod planiranja dovelo do velike neizvjesnosti jer e, upravo i sami tenderi, zakoni su se mijenjali iz dana u dan, izgubili smo strahovito puno vremena dok nismo e, dobili snažnu zakonsku osnovu za djelovanje. Ono što je bilo također zanimljivo i Javier je to spomenuo da je tada na istočnu Europu gledano kao nešto što je drugačije u Europi e, nije se još možda uočio e, razlika u kulturama, međutim mi smo znali da imamo e, da nam treba jedan zajednički jezik jedan zajednički vokabular koji ima drugačiju definiciju na zapadu Europe nego što to ima na istoku Europi. i tada zapravo nismo imali ni jasnih pravila za prijavu na natječaja kao što to imaju današnji kandidati za predstavnice kulture i svega toga iz ove nužde nastao je ovaj neformalni mrežu koju je Javier spomenuo, predstavnica kulture treba nam jedna platforma za izgradnju kapaciteta, za razmjenu iskustava. Sami rezultati koju želim naglasiti, dakle ovaj prvi cilj, demokratizacija pojma kulture, to je nešto što što je bila ogromna greška koju smo počinili. To uopće nismo uspjeli e, savladati ovu ogromnu zadaću. To je ujedno bio i najveća sjena koja se nadvila nad cijelim projektom u Peću i cijeli projekt je došao u tom pogledu pod određenu e, negativnu konotaciju. Što se tiče suradnje sa, e, suradnje sa različitim regijama. Hrvatska manjina, e, srpska manjina, njemačka manjina sa Hrvatskom, Njemačkom i Srbijom smo uspostavili suradnju i neke suradnje su opstale i do danas. Važno je da peć e, isto tako u toj e, međunarodnoj regiji jest uočiva strukturne promjene Izmijenili smo znači jednu nekadašnju tvornicu keramike u kulturni centar. To je bio fokusirani interes eh, s naše strane, dakle same investicije, infrastrukturu eh, uvijek su eh, bili pod upitnikom hoće li se na vrijeme dovršiti ili ne, hoće li to donijeti uspjeh u konačnici ili ne. To je sve skupa bilo dosta teško u samoj fazi implementacije. Za nas je to danas još uvijek najsnažnije nasljeđe nekoliko fotografije će svjedočiti o tome, promijenili smo trgove, imamo ulicu muzeja koju smo obnovili, regionalne knjižnica koja je izgrađena, također e, o tvornica, nekadašnja tvornica keramičkih proizvoda koja je postala kulturnim e, prostorom i isto tako je izgrađena e, jedna koncertna i konferencijska dvorana. Ovih pola minuti što mi stoje na raspolaganju mogu kazati da iz današnjeg e, kuta gledanja ako imamo e, snažan pojam e, predstavnice kulture, ako to želimo izgraditi, tada se moramo usredotočiti na sve izazove urbane naravi ili kulturne naravi i društvene naravi, dakle razvijati koncepte koji će E, ukazati na kako premostiti sve te razlike. Sve to koje je važno da to mora e, biti uz sudjelovanje europskog konteksta u svemu i isto tako fokusirati se na nasljeđe. Ono što je još jako važno kao moja posljednja rečenica, ja mislim da postoji ipak e, jedna točka oko koje bi se moglo pružiti pomoć gradovima, a pomoć od Europske unije, a to je zapravo politički utjecaj za sve one gradove koji su nominirani. E, ova tema e, se upravo kroz ovaj panel monitoringa e, učiniti, ali oni koji ulaze tek u postupak nemamo nikakve jasnu potporu od strane Europske unije za timove koji se natječu, koji su potpuno novi u tom E, tom kontekstu koji mole politiku da im pomognu, međutim još uvijek oni nisu sadržajno uključeni u to i s te strane bih očekivao daleko snažniju potporu iz Hvala vam lijepa. Mislim da je bilo jako zanimljivo čuti upravo ove praktične primjere o iskustvima koje ste imali, onoga što valja činiti, što nije bilo dobro, a sada bih e, voljela da i za naše ovdje sudionike, da naši članovi odbora postavljaju pitanje. Želite li postaviti pitanje? Izvolite, Petra Kamerevet, Mihaela Šojdrova. Mihaela Šojdrova. Evo. Matić, Bade. Hvala vam na izlaganjima. Sve je bilo jako zanimljivo. I hvala vam na vašem radu. Znamo da ste naporno radili na projektima Europskih prijestolnica kulture. Imam za vas dva pitanja. Spomenuli ste potrebu političke potpore. Po vama, u vašem gradu, tijekom priprema, dakle svih pripremnih aktivnosti vezanih uz ovaj projekt, je li bilo dosta te političke potpore? Bili smo u Plzenu i znamo da to nije bilo jednostavno. Došlo je do promjene predstavnika vlasti. Je li to utjecalo na situaciju sa projektom? Je li bilo teško nastaviti s radom i uvjeriti ljude u važnost vašeg programa? I drugo pitanje. Jeste li uspjeli da vaš grad dakle, dobije više na vidljivosti kao Europska predstavnica kulture? Sigurno je to tako, ali možete li reći da je u vašem gradu Europa vidljivija. Dakle, kada govorimo primjerice u kontekstu zajedničkih vrijednosti, dakle, koliko je ta dimenzija dobila na važnosti. Htjela bih čuti što o tome mislite. Sada bih eh, želio da postavimo više pitanja, dva bloka. Do sada je šest članova se javilo za riječi, onda bih pružila mogućnost da odgovorite na pitanje i nakon toga drugi krug Petra Kamereveta. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala na doista dojmljivim prezentacijama. Jednostavno je pitanje koje je možda teže odgovoriti kada smo u zadnjem ili predzadnjem sazivu e, iznova postavili temelje za predstavnice kulture, stavili naglasak na to da to ne bi trebao biti događaj koji traje godinu dana, već e, koji bi trebao razvijati svoju održivost, a i da nakon te godine nakon što se proslave sve što treba proslaviti, što je lijepo i divno i krasno, ali u gradovima mora ostati ipak e, nešto od ovog utjecaja i ta održiva, da održivi razvoj grada mora biti u prednjem planu. Jednostavno pitanje što je ostalo od svega na kraju. Hvala lijepa, gospođo Medbarde. Hvala vam na izlaganjima. Imam pitanje za Javiera Peju. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime. bio jako inspirativan način na koji ste predstavili ove glavne točke vezane uz iskustva, dakle, sa Europskom predstavnicom kulture. Rekli ste da pet godina, dakle, za određivanje predstavnice kulture, dakle, malo previše. Ja bih tu izrazila svoju sumnju, naročito koliko uzmete u obzir, dakle, potrebu gradnje e, infrastrukture. Jasno je da tri godine ne bi bile dovoljne. Biste li mi to malo bolje obrazložili, zbog čega to mislite? I nadalje pozdravljam ovu ideju bijele knjige. Možete li nam tu reći nešto, nešto više, na što točno mislite? Dala bih sada riječ našim stručnjacima da odgovore na ova pitanja koja su do dobili. Bueno, en esta vez voy a hablar en castellano bueno, en primer lugar... Ja ću govoriti na španjolskom jeziku. Odgovorit ću na pitanja vezano uz davanje političke potpore. U San Sebastianu tijekom cijelog ovog projekta imali smo stalo neke promjene. Promjene su dolazile sa svakim izborima. Dakle, to je značilo da smo dobili potporu političara, onda bi se ti političari promijenili i sve se dakle resetiralo, morali smo objašnjavati što to točno znači. Ja smatram da je ključne važnosti imati jedno tijelo koje upravlja projektom, koje organizira. Smatram da ono ne bi trebalo biti politički obojeno. Trebalo bi se baviti kulturnim i društvenim pitanjima. Ja nisam jedini koji ima ovo mišljenje. To bi vam potvrdili drugi članovi našeg tima. I e nadalje, je li San Sebastian vidljiviji sad u Europi? Smatram da jest. ali imali smo, odnosno odradili smo čitav niz različitih projekata. Upravo je ta različitost e, možda bila nešto jako zanimljivo. Tu su naši sugrađani mogli otkrivati neke druge projekte koji su dolazili iz Europe. To je povezano i sa obrazovanjem. Moramo bolje razumjeti jedne druge, moramo imati ovo uzajamno razumijevanje. Moramo se bolje sporazumjeti, moramo zajednički raditi. I nadalje, što je dakle ono što je ostalo od ovog projekta? Smatram da je to pitanje jako važno. Imamo sada treći ciklus koji se provodi za razdoblje dakle od 2020. do 2023. Vidjet ćemo koji će na koncu biti uspjesi u prethodnoj rezoluciji. Je uvijek postojala mogućnost da se ustvrdi da evropske prijestolnice kulture da su možda jedan projekt koji bi se mogao napustiti, ali ukoliko se grad, zemlja uključe u ovo, za mene je to na neodređeno vrijeme to dakle ne bi trebalo značiti da je to projekt koji traje samo dakle određeno vrijeme i onda se završi. To je to treće. Dakle, pitanje je vezano uz tri godine, pet godina i bijelu knjigu. Pa infrastrukturne probleme je dosta lako riješiti. Imamo primjere prijestolnica kulture gdje su se gradile željezničke stanice koje nisu dovršene, kasnilo se sa projektima i tako dalje. I Mislim da se možete složiti sa mnom kada kažem da bi trebalo vremenski ograničiti projekte. Sve se može prilagoditi. Dakle, u prvoj godini se moramo osigurati da kad se prijestolnica odabere, da ima godinu dana za izradu projekta. Dakle, ako re, kažete da je za projekt potrebno tri godine, onda će se to tad i dovršiti u tom razdoblju. To je povezano dakle i sa komunikacijom i tako dalje. Međutim, morate se sa svim ovime nositi u realnim uvjetima. Imamo i gradove koji su postali prijestolnica kulture koji nisu jako poznati. Imamo ljudi koji uopće nisu mogli pronaći na karti. Moramo biti realistični sa tim u vezi. Smatram da bi bilo najbolje da je ovo ciklus od tri godine. A kada govorimo o staranju bijele knjige, mislim da bi to bilo jako jednostavno napraviti. Imate jedan model, strukturu koju pratite. I tu biste mogli navesti različite elemente koji bi omogućili dakle, ljudima da se pripreme. Dao bih vam jedan primjer. Svi možemo govoriti o promjenama u upravljanju, upravljanju dakle, konfliktima. Svi smo doživjeli iste stvari. Kada se to dogodi, onda smatramo da je to najgore na svijetu, najgore. ćemo najgora moguća predstavnica kulture. Međutim, onda vidimo da se slično dogodilo i u nekim prethodnim projektima. Dakle, isti problemi. Nema niti jedne predstavnice kulture koja se nije suočila sa istim teškoćama. Dakle, kada bi to ljudi shvatili, to bi nam bilo od velike pomoći i to opet ne mora značiti nekakvu copy-paste formulu. To bi trebala biti jedna početna točka za razmatranje. Hvala i pohvala i prevoditeljima što e, evo, odgovarate upravo na ovaj težak izazov koji imate u prevođenju. Gospodin Šućan, izvolite. Well, uh, talking about the politicians. Kada govorimo o političarima i političkoj podršci, rekao bih da bismo o tome mogli još dva sata govoriti. Međutim, načelno govoreći, postoje dvije vrste problema koje uzrokuje manjak političke podrške. Jedan je od tih problema na lokalnoj razini. To utječe na upravljačku strukturu, što može destabilizirati projekte i ostalo. To time se može upravljati. Primjerice koracima u upravljačkoj strukturi. Međutim, druga razina jest e, nacionalna razina. To može izazvati ozbiljne probleme na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Daću vam jedan primjer. Postoji jedan grad koji će nositi titulu 2021. a sada prima tek dva, manje od 20% proračuna eh, od nacionalne vlade za te svrhe. To je vrlo ozbiljan problem. Problematično je dovesti organizacijski tim eh, u grad i njih, otežava njihovo djelovanje. Kad bismo mogli samo jednu stvar promijeniti u ovome konceptu, ja bih uveo pravilo da država koja se natječe za prijestolnicu kulture e, mora donijeti službenu izjavu koliki će doprinos nacionalne vlade biti, bez obzira hoće li taj grad to dobiti i bez potrebe za čekanjem e, na krajnji rok. Ne treba razmatrati je li grad te političke opcije ili nije. Ja bih to učinio obveznim za nacionalne vlade E, da to postane pravilo za e, ovu posebice produkcijsku fazu. E, što se tiče vidljivosti, vidljivost je svakako ostvarena. Mislim da je riječ o najzapadnjačkijem gradu u našem državi. E, proevropski je što ne bih mogao reći, reći za istok zemlje. Tako da rekao bih da svakako mogu reći da je europski orijentiran. Prije dvije godine, prije, dva tjedna održao sam e, prezentaciju u Plovdivu. E, trajala je cijeli sat. Međutim, iznio sam različite primjere o gradovima koji su imali koristi e, od programa europskih prijestolnica kulture vratili smo se daleko u povijest, e, posebice što se tiče velikih e, projekata kao što je Berlinale, koji je započet 85. godine. Riječ je o velikom europskom e, festivalu i nagradi koji je te godine uspostavljen. Bilo je gradova koji su odlučili uvesti i bijenala i trijenala. i na taj način može se održati nasljeđe. Ti su gradovi nastojali zadržati i produljiti neke projekte i proširiti ih e, u organizacijskom smislu. Postoje brojna načela na koje se to može e, provesti. Važno je da u tekućoj godini provedemo što više i da iskoristimo zamah i energiju i snagu koju u toj godini imamo. Više od 50% E, gradova e, ozbiljno shvaća nasljeđe koje stekne u ovom e, programu. Hvala lijepa. Evo, nekoliko napomena i nadopuna vezano što je Irži kazao. Nisam siguran. Ne vjerujem da je situacija takva da se tek sada započinje dijalog, ali ovaj prijedlog koji si dao sa ovim čvrstim jamstvima E, nacionalnih vlada. To je e, bi bilo od velike pomoći i vrlo korisno. Međutim, to može biti kontraproduktivno, jer ako bi se to i dogodilo da vlada uplaće daleko više novaca nego li grad, onda će ovi omjeri se pomaknuti. To smo upravo mi doživjeli u Pečuhu. Dakle, i imali smo potporu u fazi Dakle, prijave na cijel političari nisu znali što je to dobro, evo, bit će to lijepi projekt u području kulture, međutim, kada smo dobili e, dakle, titulu predstavnice kulture, tu smo onda dobili snažnu potporu. Kao što sam istaknuo, fokusirani smo bili na infrastrukturne investicije 2010. godina, bila je isto tako izborna godina, lokalne, regionalne, tako i dakle izbore za parlament. Stoga su se političke stranke naravno usredotočile na ovakvu izgradnju novog grada u 2010. godini. To se skupa pak je dovoljno do toga da e, ta je snažna potpora nacionalne vlade, da je sve to skupa e, išlo u smjeru da ne žele E, da se dogodi bilo kakva greška. Želi su dobru predstavnicu kulture, imali smo mm, jako raspravo o tome hoćemo li ići na sigurno ili želimo ići u smjeru eksperimenta. A zapravo smisao jeste eksperimentiranje, a ne e, da imamo stvari utvrđene, odnosno da imamo jasno e, postavljene ciljeve. I to je karakter ovakvog događanja. Imali smo stalne promjene u upravama, dogodilo se i to da u fazi implementacije smo e, imali i gradonačelnika e, s kojima smo eto morali proći kroz ovu nejednostavnu situaciju. Ali u svojoj prezentaciji sam istaknuo da prije svega kad je riječ o Pečuh je 30 km udaljen od eh, hrvatske granice, blizu je Srbije i sa Slovenijom čak imamo vrlo intenzivne razmjene, ali i eh, s obzirom na njemačku manjinu imamo dosta dobre kontakte u Njemačku. Što se tiče evropske dimenzije, eh, imamo ovaj naš našu četvrt, kulturnu četvrt koji se ipak vidi kao jedno stjecište međunarodne kulture, a to nije bio slučaj prije toga. Petogodišnjo pripremno razdoblje, mislim da neki gradovi u ovoj pripremnoj fazi moraju ići vrlo progresivno, da moraju eksperimentirati. Zbog toga je dobro da imaju pet godina za pripremu. Na prvom mjestu morate imati stabilno rukovodstvo samog projekta i nakon toga izgradnja kapaciteta koje se mora provesti vrlo ozbiljno. To je važno i za tim i za grad, osposobljavanje ljudi, eksperimentiranje, sve to skupa iziskuje dosta vremena i treba imati hrabrosti e, zapravo e, i otići možda i u krivom smjeru i stoga je to dobra odluka Europske unije da to bude petogodišnja priprema. Hvala vam lijepo. Hvala. Ja bih e, sada e, predložio da idemo na drugi krug javljena za riječ. Evo, voljela bih isto tako nakon četiri pitanja zatvorila popis, a onda možete i u drugom krugu još postaviti. Imamo još e, dvoje stručnjaka koji će se javiti i možete onda eventualno i vaše pitanje povezati i sa ovim prvim tijelom Znam da je sve skupa jako zanimljivo, ali moramo strukturu zadržati. Imamo isto tako i ovaj vremenski tjesnac. Gospodin Matić, e, gospođa Bilbao, gospodin Bočko. Gospodine Matić, izvolite. First, uh, let me thank you Hvala predsjedateljice. Hvala vam na sjajnim prezentacijama. Ovo je za mene e, vrlo zanimljiva tema jer će e, Rijeka u Hrvatskoj biti sljedeća predstavnica kulture 2020. godine. Imam dva pitanja koja bi mogla biti korisna za naš projekt. Odnosi se pitanje na sve govornike. Iako ste već svi dijelom spomenuli ono što me zanima, Molim vas da, ako imamo dovoljno vremena, e, da mi odgovorite na ova dva pitanja. Kako ste e, održali e, održivost programa, aktivnosti u sklopu programa što se tiče financiranja i sudjelovanja i je li moguće nastaviti provoditi aktivnosti i nakon naslovne godine? A drugo je pitanje, koji su mogući rizici provedbe programa za prijestolnice kulture E, bilo da je riječ o vanjskim ili unutarnjim prijetnjama, možete li opisati neke poteškoće s kojima ste, susre, s kojima ste se susreli u tom postupku? Dank, äh, äh, Hvala lijepa. Gospođa Bilbao, izvolite. Hvala eta mi esker Xavier. No, en el primer turno se han hecho ya muchas preguntas y yo voy a aprovechar este minuto. Bilo je mnogo pitanja odgovorenih u prvom eh, pitanju. Eh, htjela bih zahvaliti svim panelistima i stručnjacima. Posebno, posebno Javieru. On nam je sa potrebnim entuzijazmom, entuzijazmom iznio svoja stajališta. Mislim da na to možete biti vrlo ponosni. Međutim, želim pitati e, paneliste. Jeste li vi vidjeli da jedan grad koji je nominiran provede stvarne promjene? Mislite li da građani tih gradova uistinu vide raznolikost u kulturi kao alat napretka. Jeste li svjedočili kakvoj kulturalnoj korijenitoj promjeni u gradovima koji su bili prijestolnice kulture? Ja potječem iz Baskije i smatram da se to kod nas, barem u ovom slučaju, dogodilo organizacijski se odbor uistinu potrudio da uključi različite sektore i građane. Svi su se mogli uključiti i uživati u toj inicijativi. Zanimalo bi me čuti kako je to funkcioniralo u drugim gradovima. Javier je bio i u odborima za manjine, pa me zanima osim bijele knjige, je li moguće imati podrobniji model ili uzorke koje bismo e, mogli proslijediti kao primjer drugim gradovima u smislu konstruktivnog feedbacka? E, želim zahvaliti govornicima jer Europske prijestolnice kulture donose E, veliku istaknutu e, prisutnost u medijima. Iznenadilo me kada sam video, vidio podatke koje su vezani uz Pilsen. E, proračun je, je dobio 4,1 milijuna od, iz europskih fondova. Imali ste iznimno velik proračun za infrastrukturu 48,6 milijuna. Jeste li dobili kakva e, europska sredstva za to? A zanima me i za druge gradove koji su bili predstavnice kulture, kakva su njihova iskustva sa financiranjem iz europskih fondova? Hvala. Želim zahvaliti svima za, na izazovnim prezentacijama. Imam dva pitanja. Sad sam prvi put čula za neformalne skupine u kojima se razmjenjuju informacije i iskustva. Zanima me, možemo li nekako formalizirati taj odnos? Na temelju vaših iskustava mogli biste podastrijeti prijedloge komisiji da se ovaj postupak unaprijedi? Drugo pitanje je do, do koje mjere program stabilan što se tiče sadržaja? Program se formira u prvoj godini. Do koje se mjere to može uspješno provesti do pete godine? u kojoj mjeri postoji određena fleksibilnost za, za kasnije promjene programa? Pa krenimo istim redoslijedom kao što smo evo i u prvom krugu, gospodin Perus. En, en orden inverso. Eh, Krenut ćemo obrnutim redoslijedom. Hvala. Kratko ću odgovoriti na vaše pitanje o održivosti održivost projekata podrazumijeva da se pobrinemo da e, ih njima upravno, izravno upravljaju tijela koja će ostati u gradi. Ako su to tijela koja djeluju u godini prijestolnice kulture, ona će nastaviti sa svojim djelovanjem i kasnije. Što se tiče programa za San Sebastian 2026. mi smo još uvijek u razmatranju i razvijanju toga programa neki projekti koji su vezani uz ovaj program nisu se razvijali, ali i dalje razvijamo neke od tih programa. Hvala na pitanjima i gospođi Bilbao. Mislim da taj dio programa još nismo u cijelosti razvili. Bilo je nekoliko zanimljivih točaka koje ste spomenuli. Da, postoji E, potreba da se uspostavi formalna mreža, međutim još no, do toga nismo došli. Mnogi od nas smatraju da je to bitno, ali nisu se svi složili s nama, postojale su različita gledišta o tome. Što se tiče samoga programa, postojali su pokušaji da se provede neka strukturna analiza, da se i sažmu informacije o europskim prijestolnicama kulture. S obzirom na to da je riječ o jednoj od najstarijih inicijativa u Europi, mislim da bismo to, na tome svakako trebali ustrajati. Što se tiče financiranja, u slučaju sam Sebastijana, e, naš je slučaj bio posve e, zanimljiv zato što nismo imali infrastrukturnih ulaganja. Naš se e, program bazirao na suživotu San Sebastian kao grad već je bio prilično turističko središte. Nismo morali dodatno razvijati njegovu turističku stranu. Prvi put smo u toj godini uspjeli dobiti sredstva iz dvaju kreativnih fondova Europske eh, unije. Eto, to mogu, toliko mogu reći o tome. Gospodin Sučanek. Što se tiče financiranja i održivosti, smatram da je najbolja praksa izgradnja kapaciteta. Onako kako ćete E, educirati lokalne djelatnike, kako ćete s njima surađivati u pripremi same prijave, a i same izvede projekta. Za mene je to najbolji način za održavanje i dobivanje sredstava za postizanje održivosti. Važno je biti praktičan. Trebali biste razmišljati o budućim potencijalnim fondovima, primjerice kao što su nedavno učinili u Plovdivu. Oni su e, pri kraju svoje e, godine, oni su dobili nagradu Melina Merkuri za svoje aktivnosti i najavili su otvoreni poziv za 2020. godinu i namjeravaju e, polovicu sredstava od nagrade uložiti u aktivnosti za širenje nasljeđa. Nakon što glavna godina završi, može se puno toga učiniti. Kad govorimo o rizicima u implementaciji programa, mislim da je najveći rizik, što se mene tiče, ravnoteža između lokalnoga i međunarodnoga. Od očekivanja lokalnog stanovništva e, pokazuju da žele raznolik grad većina projekta gradi se na posve drugčijoj e, razini, na europskoj, međunarodnoj i međunarodnim principima. Zato je potrebno puno zagovaranja, rasprava. I da se vratim na posljednje pitanje. da dobijete tako i mogućnost da unesete neke promjene u fazi provedbe programa. Možete pokrenuti otvorene pozive koji su namijenjeni tome i utemeljeni na potrebama lokalne kulturne scene. Dakako, postoji prostor za prilagodbu. Razdoblje od pet godina vrlo je dugo za razvoj e, ovakvih projekata i složio bih se da je potrebno skratiti ga možda na četiri godine. Mislim da bi to bilo dovoljno. Naravno, dobitnici ovog naslovna potpisuju svoj vrstan ugovor. I taj ugovor treba ispoštovati. Zato je uloga e, nadzornog panela da e, se pobrne da grad se pridržava svojega plana kako se e, grad Pulzen promijenio. Grad se drastično promijenio utoliko što su se ljudi počeli koristiti javnim prostorima. U mnogim gradovima je prirodno živjeti na ulici, e, konzumirati kulturu na otvorenim prostorima, međutim u slučaju Pulzena najveća je promjena bila u, u tome što se kultura izmaknula iz grada u otvoreni prostor. Ljudi su postali znatiželjniji oko toga što se događa oko njih. Počeli su sudjelovati u nečemu što je za njih bilo posve novo. To je itekako uvelike utjecalo na grad. Zadnje što ću reći je, odnosi se na infrastrukturu. 48 milijuna e, eura ulaganja u infrastrukturu u grada koji ima 170 tisuća građana E, manje od 20% dobili smo od europskih strukturnih fondova. Ne znam je li to dobra ili loša poruka. Međutim, što se tiče kohezijske politike, Češka republika postaje razvijena zemlja. Ne postoje mnogi fondovi koji se odnose na razvoj kulturne infrastrukture, što se ne odnosi na slučaj Hrvatske. kako ja to shvaćam, Rijeka e, radi sjajan posao e, u pogledu e, razvoja tekućih aktivnosti i infrastrukturnih projekata. Više od 50% financiranja potiče iz EU fondova, novi muzej, suvremene uvjetnosti, nove galerije, novi projekti u različitim nekoć industrijskim distriktima. Mislim da će to na kraju biti vrlo uspješno. Mislim da tu postoji velik potencijal i rekao bih da je rijeka na vrlo dobrom putu. Ja, Hvala, gospodine Šalaj. Ja želim isto tako potvrditi, rijeka je zaista na dobrom putu. Što se tiče održivosti, da, u tom kontekstu sam uvjeren da imamo dobre primjere i manje dobre primjere. Pečak nije najbolji primjer sigurno za sve ovo E, održivost se postiže tako što se stvaraju upravo strukture koje su održive i investicijom u kadrove, u ljude, ono što je Iđi istaknuo strukture, e, smo e, stvorili u Pečuhu, dakle ne samo infrastrukturne investicije koje sam spominjao, to je primjer najbolje prakse sa mnoštvo upitnika, međutim u Pečuhu nakon 2010. godine nije raspušten uprava koja pokriva područje kulture jako važno da i sama uprava management jest u okrilju e, ovog e, kulturnog projekta, znači nije bilo smješteno u gradskoj vijećnici, nego smo imali to kao zasebno tijelo. I to iskustvo e, je upravo takvo da želimo to koristiti dalje. Dakle, same infrastrukturni odjel naše uprave je nastala do danas se izgradila u smislu odjela za izgradnju grada. Dakle, to smo postali, imamo izuzetno dobro iskustva kad je reč e, o e, prihvaćanju i preuzimanju europskih sredstava. Što se tiče umjetničkog segmenta, iz toga je nastala jedna uprava koja pokriva stare i nove projekte. Je li to dobro ili nije, o tome možemo raspravljati grad je stvorio te strukture koje su održive i to je možda u svemu tome najbolje i to je zaista jedan dobar put kojem smo kročili. Što se tiče rizika u fazi implementacije, puno toga smo čuli, možda mogu samo još jednom podcrtati što je to jako važno a to je da imamo ravnotežu između lokalnih aktera koji nisu toliko uočljivi ili koji ne stvaraju velike projekte i ovih eksternih velikih imena, dakle show s jedne strane i mali projekt s druge strane, to moramo izuzetno pažljivo kombinirati i e, dakle uravnotežiti. Što se tiče faze implementacije, moje iskustvo mi govori da ukoliko komunikacija s građanima nije najbolje e, organizirana, to može postati e, doista sudbonosno. Moramo objasniti što radimo, koji su rizici. Moramo isto tako imati jednu otvorenu e, komunikaciju sa stanovništvom. Investicije u, u infrastrukturu 140 milijuna je investirano u 85% su bili sredstva iz europskih fondova. Doista visok udio europskog financiranja. Gospođa Bočka je postala pitanje i predložila e, nešto. To je ovaj neformalna mreža koju e, sam pokušao osnovati. Kratko sam to bio i napomenuo da postojala je potreba da između sebe razgovaramo o tome što je to kultura, kako razvijati kulturu općenito i na samom početku smo razvili jednu politiku, jedno zatvoreno društvo, otvoreni smo jedni prema drugima, nemamo nikakvih marketničkih nastupa, ostajemo u svom okruženju. To je bilo u prvih godinama. E, svake sljedeće godine imamo još nova tri, e, tri nove predstavnice kulture koje ulaze u ovu mrežu i postavlja se pitanje e, koji je to proces, čemu sve to služi. Naravno, to je vrlo aktualno pitanje, ali kao što je Javier istaknuo, sama odluka kad se donese o tome da postanemo institucija i onda će se ta mreža morati usuglasiti oko svega što je potrebno. Hvala lijepo. Napuštamo ovaj prvi blok e, i prelazimo na drugi blok. Želim pozdraviti gospođu Dijana Civle i dati joj riječ. Izvolite. I Obratit ću vam se na svom materijem jeziku latinskom. Europska predstavnica kulture 2014. godine E, Riga je bila upravo predstavnicom te godine i bila je upravo na sjecištu između juga i sjevera, istoka i zapada. A uvijek smo stvarali te puteve kroz Rigu, to je put Jantara, to je bio trgovinski e, put koji je prolazio upravo kroz Rigu i koji je nastavio svoj put prema Europi i to je bilo jantar Baltičkog mora, to je ujedno e, bilo dodana vrijednost, to je čak bilo i platežno sredstvo. Predstavnica kulture treba stvarati puteve i mi smo upravo to i činili e, i shvatili kako treba izgraditi, kako e, treba kulturu kao vrijednost proširiti u svom okruženju. Projekt je stvoren u, kroz e, dakle, gospodarsku krizu, upravo u tom razdoblju. To je bila jedna viša sila koja nas je pogodila. Čitavo društvo je bilo u svojevrsnoj depresiji, u teškoj situaciji. i društvu je upravo trebalo e, pružiti e, na neki način jedan instrument za preživljavanje. I upravo zbog toga smo mi ponudili ovaj projekt. naziv je bio Force Major, viša sila, i ponudili smo pozitivnu e, dakle ovu višu silu. To je nešto što može dati nešto svakomu ko može dovesti do neočekivanih rezultata, poboljšati e, život e, samih građana. Javier je imao svoju abecedu. Ja sam odabrala zapravo ovaj dugoročni dobitak koji je moguće ostvariti za Rigu i E, odlučila sam da imamo neke nazive tematske cjeline koje ćemo e, kojima ćemo formalizirati same vrijednosti koje želimo predstaviti. Dakle, glad, žeć za oceanom, ovo je prvi naziv. U tom okviru govorimo o razumijevanju, o e, potražnji za ljudskim vrijednostima, aktivnosti i umjetnici koji su sudjelovali i u socijalnim procesima i umjetničkim nastupima. Imali smo rasprave i o, dakle, zajedničkoj europskoj kulturi, e, interesni konflikti, sagledavali smo i e, na stotinu godina od završetka Prvog svjetskog rata e, kako se zemljovit u Europi promijenio nakon Prvog svjetskog rata Sljedeći naziv je bio Ulica Slobode, vrlo simbolično. Treća tematska cijelina je bio put kretanja. Ako pogledamo u dugoročnom smislu, to je bio jedan od najvažnijih dobitaka koje smo ostvarili kao predstavnica kulture, jer smo upravo i u društvu mogli promatrati promjene koje se kao društvo otvorilo i a konzumacija kulture je porasla. Kada smo započeli projekt, pogledali smo statistike i shvatili da aktivnosti u kulturi čine e, samo 15% sudjelovanja stanovništva i zbog toga smo upravo donijeli odluku da sva komunikacija vezano uz predstavnicu kulture će se posvetiti upravo na onih 85% koji ne sudjeluju u kulturnom životu, a isto tako smo na neki način želi uključiti e, te konzumente kulture koji e, će biti obuhvaćeni našim aktivnostima. Predstavnica kulture i sudjelovanje u samom projektu povećala je samu svijest e, naših građana, a neke odluke koje su se dogodile u samom gradu uspjele su dovesti do toga da se i sama strategija u području kulture promijenila u, u Rigi. Surađivali smo i sa udaljenim e, mjestima su e, koji dan danas donose vrlo plodne rezultate e, pojedine gradske četvrti koje sudjeluju i dan danas, a vrlo važno što se dogodilo da je upravo poimanje i korištenje kulture e, unaprijeđeno. Kada govorimo o ovom putu jantara i kada govorimo o simbolu jednog takvog puta, to je e, simbol suradnje, to je suradnja između umjetnika latvijskih i onih u Europi, zajedničke aktivnosti koje su provedene E, isto tako i multidisciplinarnost koja nije samo uključivala predstavnike kulture, već je isto tako obuhvaćala i e, djelatnike u drugim sektorima, potpuno novi sinergetski elementi su se stvorili. Još nešto što je doista važno istaknuti da u o predstavljanju kultura slavi se kultura, e, raznolikost kultura, i to je nešto što promovira i međusobno razumijevanje između pojedinih zajednica. Statistike samog projekta u Rigi i doista jeste impresivna, možete vidjeti brojke koje govore same za sebe. Sam projekt je bio uspješan, dakle broj turista se povećao, Riga je zamječena izvana i izvan e, dakle, naših granica e, i na TV kanalima se moglo vidjeti dosta priloga sve više turista i posjećuje, 18,9% je zabilježen porast. To je onaj gospodarski e, učinak koji je lako izmjeriti i kroz ove brojke. Međutim, želim dodati tomu još nešto. Jedan primjer koji govori o gospodarskom aspektu koji se možda u cijelosti ne razumije u regiji. A evo, pokazat ću vam imali smo susret zborova, e, dakle svjetski susret zborova, 20 tisuća pjevača koji su sudjelovali na ovoj proslavi. Vidite na ovoj otvorenoj pozornici festival plesa i pjevanja, tradicionalni festival koji je postao isto tako e, kulturno nasljeđe na popisu UNESCO-a, a upravo ova godina predstavnice kulture 73 nacija je poslala svoje predstavnike što je izuzetna brojka. Sagledali smo i gospodarski učinak e, i utjecaj, dobili smo podatke i shvatili smo da 3 milijuna eura koje smo investirali u ovaj događaj zapravo su imali gospodarski učinak i na naš e, proračun, a to je 21,5 milijuna eura. To je dobar primjer kako upravo kultura e, može e, sa svojim gospodarskim komponentom biti puno jača no što smo to mi uopće očekivali. No, da, trebamo razmišljati i o ovom gospodarskom segmentu, svakako i ovaj emocionalni dobitak e, ne smijemo smetnuti suma kad god je riječ o ovakvim kulturnim događajima i zato vam želim pokazati ove fotografije od e, aktivnosti tijekom otvorenja ovo je dakle jedan lanac e, ljubitelja a, knjige na minus 15 na hladnoći 4000 ljudi 4 sata su stali na ulici tvoreći lanac koji su prebacivali knjige iz stare gradske knjižnice u novu nacionalnu knjižnicu i taj novi, e, to novo zdanje zove se e, dvorcem svjetlosti. Ovaj ljudski lanac koji je stvoren je doista bio emotivan. E, iz ruke u ruku su se pružale knjige i to je bilo impresivno. O, takvi momenti su upravo značajni i oni su najveći dobitak svega ovoga. Pet godina nakon ovog događanja pokušao sam sami sebi dati odgovor što je tako jedinstveno u projektu e, ovog projekta e, dakle same kulture i predstavnice kulture. To je buduća perspektiva upravo takve inicijative koja se time otvara Jako je važno da se u više etničkoj zajednici u europskom okruženju stvoriti jedan mozaik koji će sprečavati konflikte i koji će e, upravo pokazati specifičnosti kulture u nekim mjestima, a što se tiče standardne obrazovanja E, na neki način su raspršeni, uvijek imamo e, tijek informacija, međutim treba nam e, vremena da shvatimo vrijednosti, a sve je manje vremena u današnjem okruženju. Međutim, vremeno predstavnica kulture nudi takvu jednu ulogu. Taj naš program Force Majeure je nudio upravo takvu prilogu da ustoličimo vrijednosti koje djeluju kroz algoritme na zemljovidu naše kulture i grada smo stvorili sve e, dakle oznake ovih kulturnih znamenitosti. To je ujedno i socijalni eksperiment, e, jedan dobar projekt Europske predstavnice kulture jest dobitak i uspjeh ako se svi ti aspekti koje sam spomenula okupe na jednom mjestu i ako upravljanje kulturom e, postigne svoj vrhunac u djelovanju. U našem slučaju smo upravo uspjeli dokazati da je latvijska kultura E, zaista važan segment europske kulture, a ona ljudska komponenta koja je dodana, dakle svi koji su sudjelovali u europskoj predstavnici kulture, samom projektu ili kao gledatelj, svi su se osjećali kao mali, ali značajan kotačić u ovoj ujedinjenoj Europi. Hvala vam. Hvala, gospođo Sada, u prvom bloku, Gospođa Rosela Tarantino, koja nas je e, sa velikim oduševljenjem u materi predstavila predstavnicu kulture materu. Veselim se vašem izlaganju. invitation. Uh, hvala vam i hvala vam na pozivu. Govorit ćemo o trenutnoj prijestolnici kulture, to je Matera ove godine, zajedno sa Plovdivom. Yes. Ah, uh, Matera Riječ je o jednom jako poznatom gradu. Uh, gradu koji se znatno mijenjao. 50. godina prošlog stoljeća je nagrad jako negativno e, gledano, potom je u vremenu tijekom 90. godina prošlog stoljeća stavljen po zaštitu UNESCO-a postao je. To je grad koji su posjetile brojne važne, svjetski važne ličnosti, ali najvažnija transformacija koju smo svjedočili je bila upravo borba za naslov prijestolnice kulture. To je postupak koji navodi ljude da izgrade jedan zajednički san, ali to nije samo e, san ili puko sudjelovanje u natječaju, to znači osmisliti što je ono što želite učiniti u sljedećih deset godina sa svojim gradom. To također postavlja neugodna pitanja. To znači izaći e, preko svojih e, granica, to znači surađivati sa drugima, sa drugim umjetnicima, sa Europom. Da dakle, to podrazumijeva veliku preobrazbu. Kada smo izrađivali natječajnu dokumentaciju, vodili smo računa upravo o tim izazovima. Riječ je o jako slikovitom, poznatom gradu, 60 tisuća stanovnika. U regiji smo koja broj manje od 600 tisuća stanovnika. To je kraj koji nije gusto naseljen i dijelimo sličnu sudbinu kao drugi slični krajevi u Europi. Dakle, će se pitanje, može li tako mali grad proizvoditi kulturu? mi smo svi rekli da, može. Ali to treba učiniti surađujući sa građanima. Trebamo srušiti barijere između umjetnika, izvođača i publike. I to je ono što smo zaozbiljno uzeli i počeli provoditi. To nije bilo jednostavno. I 82% dakle, produkcija koje su prikazane u materiji bile su originalne produkcije. Odlučili smo u materiji raditi ne samo na sadržaju, već i na formi, zato smo otvorili ovu otvorenu školu dizajna. Uredili smo dakle prostor za izložbe, za performanse, to nam je pružilo priliku i da promislimo javni prostor na drugačiji način. Just a stage, but Dakle, Matera nije bila samo pozornica, već je bila i mjesto za produkciju. U tome su sudjelovale kreativne snage, lokalne kreativne snage, ali i međunarodni, umjetnici međunarodnog glasa. A prije svega, u 70% projekata, dakle surađivali smo sa građanima. to je bilo izuzetno uzbudljivo. Imamo jako puno primjera. Evo ovo je opera koju smo prikazali na kanalu Arte koja se izvela u gradu, dakle izvan zidova kazališta. Vidjeli smo veliki odaziv građana na tu manifestaciju, potom društvena svjetla, social lights, tu su građani sudjelovali u projektima, dakle izrađivali dakle svjetlosne elemente koji su se koristili na ceremoniji otvaranja. Potom se to iskoristilo u drugim javnim prostorima kako bi se došlo do ljudima koji inače ne bi sudjelovali u ovoj e, kulturnoj produkciji. Ovo je još jedan primjer. Građani su ovdje e, predali dakle svoje kolekcije, izložili su svoje obsesije, Ovo je atlas emocija. 400 građana su mapirali grad svojim osjećajima i to se potom preobrazilo uz pomoć umjetnika, pisaca, poput Alessandra Barika i tako dalje. Imamo dakle velik broj projekata koji su odrađeni. Radili smo također u suradnji sa udaljenim krajevima. Radili smo na osmišljavanju vrtova uz pomoć umjetnika. Ovdje smo surađivali sa jednim poljoprivrednikom iz Bazilikate. oni su nam, evo, smatram, na neki način pokazali svoju budućnost. Dakle, to mislim da je to jako važno i to je svojevrsna srž projekata poput Europske prijestolnice kulture. Ovo je još jedan projekat koji se bavi turistima koje smatramo privremenim stanovnicima. Materu su pred neme preplavili turisti i poželjeli smo ih smatrati privremenim stanovnicima grada. Komunikacija. Impresivne brojke. Nekoliko riječi o budućim aktivnostima. Ovo je doista zanimljiva inicijativa. Međutim, potrebno je osnažiti. Možda bi bilo dobro potpisati jedan obvezujući ugovor između Europske komisije i grada i nacionalnih vlada. Jer grad ne predstavlja samo sebe, on predstavlja i državu. To je od velike važnosti. Također ojačati vezu na europskoj razini između ovih inicijativa, inicijativa u kulturi, ali i regionalnih politika. Smatram da je to izuzetno važno. Također smatram da moramo ojačati tim koji je ovdje u organizaciji Europske prijestolnice kulture. Ovo je jedna košarkaška utakmica koju smo održali u materi. Vidite ovdje dres. Moramo biti tim. Dakle, ne samo obitelj prijestolnica kulture. Smatram da je to jako važno zato što se nosimo sa nizom zajedničkih izazova. Prije toga prije svega kreativna birokracija. Spominjali ste vremenske rokove i birokracija je upravo jedan veliki izazov u organizaciji prijestolnice kulture, potom komunikacija, mnogo toga moramo zajednički učiniti, potom održiv turizam, distribucija i tako dalje. Možda ćemo ove teme razraditi nešto kasnije. Hvala vam. Otvaramo dakle sesiju pitanja. Julie. Uh, Hvala vam. Žao mi je što sam propustila prvi dio dakle, sastanka. Drago mi je što sam ovdje upravo da evo vidim i ovo, izlaganje o to materiju, u otvaranju je sudjelovao i moj sin, on je glazbenik, poslao mi jedan mali video isječak. E, ja još nisam stigla posjetiti taj grad jer nisam sudjelovala na posjeti u listopadu. Evo, ali možda ste mog sina vidjeli. Na televiziji on je poslao poruku s tim u vezi. Znam da je tamo bila naša bivša kolegica Silvija Kosta. Dakle, moj sin je imao jedno krasno pozitivno iskustvo vezano sa materom kao predstavnicom kulture. Ali, htio sam iskoristiti vrijeme koje mi je dodijeljeno za riječi da kažem i nešto o nešto težim iskustvima, dakle vezanim uz organizaciju. Imamo primjer Plovdiva. Početkom godine lokalni političari koji rade na povećanju homofobije u tom gradu. Imali smo dakle izložbu vezanu uz organizaciju povorku, povorci, povorci ponosa i lokalni političari su se tamo htjeli uplesti u organizaciju tog programa. Ja sam dobila informacije o ovom pitanju zato što sam u kontaktu sa ljudima iz Plodiva. Mi smo tamo bili u veljači, to se uopće nije spomenulo. Ja imam prijatelje koji rade u organizaciji prijestolnica kulture. Oni su posjetili Plovdivu ljeti. i Ja sam dobila informacije iz prve ruke o tom homofobnom ispadu. Ja sam vidjela i te e, grafite, vidjela sam e, i prijetnje koje su upućene ljudima koji su radili u zakladi koja je organizirala ovu manifestaciju. Dakle, vi ste gradovi partneri, zato želim govoriti o ovom problemu danas s vama potom slogani ili teme za Plovdiv. Bilo je nešto kao together, zajedno, budimo zajedno. To su evropske vrijednosti, ali transfobija, homofobija, one nisu evropske vrijednosti. Ja sam to pitanje postavila u odboru, i to je bilo tamo na kraju prošlog saziva. Ne znam je li došlo do pravih ljudi. Ja sam jako zabrinuta zbog ove situacije. Smatram da to uopće nije dobra reklama za Europu, za Europsku prijestolnicu kulture, da se ovako javno e, iskazuju ovi anti-evropski stavovi. Zanima me što vi možete učiniti, što biste, jeste li vi doživjeli ovo, dakle, unutar pokreta, je li ovo došlo, dakle, do novina? Ovo se našlo u Guardianu, u britanskim novinama i ljudi koji rade u zakladi su se dobro obranili, dobro su obranili svoj program, program. Ali mislim da svi moramo čuvati europske vrijednosti, naročito kada se ovdje koriste europski novac i europski brand. Dakle, to je jedno iskustvo iz prve ruke vezano uz Plovdiv. Također me zabrinjava cenzura. Imamo iskustvo iz Lavalete, tamo smo vidjeli cenzuru na dijelu i to znam od eh, jedne kazališne trupe specifičnog naziva. Dakle, to je jedna grupa koja je trebala tamo odraditi program. Međutim, rečeno im je da to ne može biti ovome, ne može biti onome, možete raditi to, to i to. Se, dakle, ono što su oni htjeli napraviti je bilo vezano uz ubojstvo novinarke Dafne Karvane Galicije. Vidjeli smo da se tamo održavaju, da se to obilježava, dakle i na trgu, u lavaleti i na njih se pokušalo utjecati. Dakle, oni su na koncu napravili kazalištu predstavu o svom iskustvu cenzure, dakle, vezano uz ovo pitanje. I oni dalje e, rade tu predstavu, prikazuju je i u Londonu i neće šutjeti. Mislim da ovdje imamo dosta problema kada ne pratimo uz dovoljno pažnje ono gdje se i zašto troši naš novac. I zato sam htjela ovo ovdje javno reći, mislim da moramo o tome govoriti. Zato što se mi moramo baviti ovim pitanjem. Jer ukoliko mi to ne učinimo, to će raditi sami umjetnici. To, ne, to se neće odraziti jako dobro na nas, niti na ovu sjajnu mrežu koju ste vi e, stvorili kao uspješni gradovi koji su bili prestolnice kulture u Europi. Hvala vam. Gospodin Adamov, izvolite. Извинявам се. Искам da благодаря gosti гости за интересни неща, които казаха. sam Hvala našim gostima. Ja sam zadovoljan sa onim što sam danas čuo i čestitam vam na svim vašim inicijativama. Međutim, želio bih istaknuti dvije stvari. vezano uz reklamne aktivnosti, uz prijestolnicu kulture. Neki od vas su rekli da te aktivnosti nisu dovoljno ozbiljne. Moglo bi se investirati još i više kako bi se time doprlo do što većeg broja ljudi, kako bi oni mogli vidjeti što se sve događa, što se lijepo organizira u prijestolnici kulture i drugo što sam htio istaknuti jest što se događa jednom kada ta godina prijestolnice kulture prođe. E, svaki grad ima svoje originalne ideje, kreativne ideje koje bi se trebale nastaviti razvijati ne samo tijekom ove kalendarske godine. Mislim da bi bilo dobro stvoriti jednu mrežu, jednu platformu svih ovih gradova kako bi oni mogli e, nastaviti sa razvijanjem svojih i kako bi se te inicijative mogle nastaviti. Vezano uz ono što je istaknula gošća iz Rige, jako me ugodno iznenadio e, broj ljudi koji su sudjelovali, ako mi iznenadio kakav broj ljudi koji su sudjelovali u ovim kulturnim programima, mislim da je to sjajan cilj, dakle promicanje kulture. Mislim da moramo e, povećati e, broj ljudi koji se zanimaju za e, kulturu. I ne želim proturiječiti kolegici koja je govorila o homofobiji u Plovdivu. Ne možemo prihvatiti ove tvrdnje da je bugarsko društvo netrpeljivo. Dakle, vidjeli smo, čuli smo što je kolegica rekla vezano uz e, ovo uplitanje e, političara koji su bili odgovorni dakle za ovaj homofobni e, govor, međutim ne možete osuđivati jedno cijelo društvo zbog ispada pojedinaca. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere... Hvala lijepa. Želi još netko postaviti pitanje? Ne vidim. A, gospođa Melbarta, izvolite. Ja, thank you very much for the second round. Hvala lijepa na ovom drugom krugu predavanja. Bilo je lijepo i dirljivo zato što se i kako sjećam aktivnosti iz regije 2014. Imam dva pitanja za izlagače. S obzirom na to da ste svi stručnjaci, e, kako da e, bolje organiziramo e, kulturno-umjetnički kapital? što se tiče prijave za status europske predstavnice kulture, kako da pojedini prijavnici postanu bolji kandidati, a jednom kad budu odabrani, kako na bolji način osigurati bolju upravljačku strukturu da bi se ostvarili e, održivi rezultati i nadišli standardni rezultati u kulturi to jest kako da se uključi u, lokalna zajednica i da ih se motivira na um, suradnju. Ja, danke, wenn keine weiteren... ukoliko nema tanje pitanje, ja bih rada postavila pitanje. A mnogi su već istaknuli da u krajnjoj konačnici e, treba stvoriti mrežu e, predstavnica kulture, postoje tu nekakve neformalne E, savezi, kontakti između gradova, međutim ne postoji formalizirana mreža koja bi doživjela potporu, dakle nemamo nikakvu strukturu u toj mreži. A tijekom naših rasprava u posljednjem sazivu na Otporu za kulturu uvijek smo to ponovno isticali. Što je potrebno za stvaranje ovakve mreže? Što možemo konkretno učiniti? Koje je vaše mišljenje? Što bi bilo potrebno za potporu u tom vidu koje su eventualno neki segmenti koji bi bili vama značajni za izgradnju strukture ovakve jedne mreže što treba imati na umu, imate li konkretnih prijedloga, ideja. Evo to je pitanje koje je upućeno e, dakle, na dvama e, referenticama iz matere i Rige. Naravno mi smo isto tako razgovarali Tarantino o materiji kao takvoj, da ta mreža jest nešto što i predstavnica kulture si stavila kao cilj, a isto tako i prethodni govornici smatraju da je to nužno. Mislim da je jako važno da sve moramo eh, na neki način zbližiti, vidjeti što to takva struktura nosi i treba nositi, kako ih predstavnice kulture mogu širiti. Evo,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 incident u Plovdivu koji ste spomenuli natjerao me da se zamislim u vezi sa europskim vrijednostima. Sloboda, sloboda mišljenja, sloboda stvaranja. Ne bi smjela postojati nikakva cenzura da vam se kaže da nešto ne smijete raditi ili stvarati na određenu temu. Čak i ako je riječ o nečemu osjetljivom ili bolnom. Zbog takvih se stvari šira javnost zamisli oko nekih pitanja. U ovom slučaju zamislila sam se oko slobode kreativnosti koja se ne bi ni na koji način smjela ograničavati. Što se tiče pitanja vezanih uz inicijativu i je li ovaj program poznat, E, mogu vam samo govoriti iz svojeg iskustva sa Rigom. Otvoreno ću vam reći, kada imate mali proračun morate se jako domišljati u što ćete uložiti. Nagrada Melina Merkuri u našem je slučaju uložena u kreativne postupke, a ne u marketing. U projektima vezanim uz kulturu da bismo financirali takve projekte moramo podnijeti određene žrtve, najčešće marketinške. Meni je to itekako poznato, zato što sam sudjelovala u različitim kulturnim projektima u drugim gradovima i to je uvijek aktualno pitanje. Možda bi trebala postojati zasebna strategija ili proračun vezan uz komunikaciju kao organizatori moramo naći ravnotežu između tih dva dijelova. Treba uvijek o nečemu odlučiti, nešto izabrati. Mi smo se odlučili za kreativni dio. Što se tiče rasprave o ulaganjima u infrastrukturu, kulturnu infrastrukturu, Evropska predstavnica kulture nije projekt izgradnje. Njezin je zadatak ili cilj uvjeriti gradove, pa čak i države, da izgradnju kulturne infrastrukture trebaju uključiti u cjelokupan projekt. Međutim, to nije građevinski projekt. U našem slučaju bila je posve drugčija situacija. Mi smo s radom započeli u trenutku um, kada je kriza bila vrlo slabo primjetna. O tom pitanju nismo raspravljali zato što nismo uopće ni imali sredstva. Ali šire gledano, mislim da projekt europskih predstavnica kulture ne bi trebao izravno biti uključen u izgradnju i stvaranje infrastrukture, već u uvjeravanje e, nadležnih tijela da se pobrine za takvu infrastrukturu. U pogledu pitanja što bih mogla reći o drugim europskim predstavnicama kulture, iz svojeg iskustva mogu reći da je bitno shvatiti da da je ovaj projekt e, iznimno dobar pokretač koji vas natjera da se zamislite što se događa u nekom gradu, e, posebice u pogledu kulture. I zato nam treba razdoblje od pet godina kako bismo promijenili način razmišljanja, kako bismo odlučili što ćemo zadržati, što ćemo odbaciti i tako smo mi barem postupili u Rigi. Naše interne rasprave o tome što je važnije, što će kasnije biti ključno, o tome se raspravljalo na razini grada i na razini države. Naravno, postoje političke koalicije, različita politička pitanja, rivaliteti, međutim, uspjeli smo doći do sporazuma. I takva je vrsta rasprave vrlo važan alat e, za raspravu unutar e, ovakvoga projekta. Ovaj je dijalog iznimno važan. U mnogim programima se vrh i upravni upravljački instrument mijenja. Mi smo e, osmislili program i uvjerili smo vlasti da provedemo program onako kako smo zamislili. Mislim da bi to bio moj savjet za nove predstavnice kulture. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala počet ću od prvog pitanja. E, tiče se plovdiva. Da, bili smo jako bili zabrnuti e, uvezano uz ovu pojavu, uz, uz pojavu cenzure. Međutim, pozitivno je to što je to uistinu bilo važno, zato što je riječ o kontroverznom pitanju. Europske prijestolnice kulture moraju djelovati kao sile koje slamaju predrasude, koje slamaju um, prepreke. To je bilo zaista iznimno važno. S druge strane, kroz društvene medije i komunikacijske kanale podržavali smo svoje prijatelje u Plovdivu. O tome smo također raspravljali kada smo se sastali u Plovdivu na jednom skupnom sastanku. Razgovarali smo o umjetničkoj neovisnosti, o pravima stvaranja i također smo potegnuli to pitanje. Treba li dati ovu titulu gradovima koji ne postoju temeljna ljudska prava? Možda je to nešto što bismo, o čemu bismo trebali ozbiljno raspraviti. Bila sam sretna što u Plovdivu, u gradu koji jako volim i koji rado posjećujem i s, kojima, s kojim sam rado surađivala, e, što sam susrela ljude koji su otvorena uma, i što smo uspjeli ostvariti suradnju na projektu. Divim se i njima na hrabrosti, na odvažnosti i na misiji da ustraju u svojoj odvažnosti. Podržala ih je i većina institucija zato što su uspjeli provesti tu izložbu. Što se tiče toga što ćemo poslije u materiji. E, aspekt sustvaranja jest našlje nasljeđe. Sastavili smo manifest sa umjetnicima, građanima i pozvani ste ih svi vi zato što ćemo ga sastaviti zajedno i sa drugim europskim predstavnicima kulture. E, Htjeli bismo taj memorandum e, predati gospodinu Sasoliju jer će on doći na posljednji dan na zatvaranje programa Europske predstavnice kulture u materiji. Rado ćemo to podijeliti s njim. Jako važan aspekt e, u našem slučaju jest u tome što mi nismo prodavali ulaznice. Mi smo imali svojevrsnu putovnicu putem koje su ljudi imali pristup većim i manjim događajima i radionicama. To je ljude e, svake dobi, e, svake pozadine, svake vrste obrazovanja da e, sudjeluju u tome što nam je bilo iznimno važno. Što se tiče nekakvih savjeta, mislim da je važno iskoristiti veliku mogućnost da se grad ponovno promisli i da se on obnovi na tome treba raditi. To je jedna važna prilika, ali treba raditi i sa lokalnim stanovništvom, ali i sa izvanjskim partnerima i sudionicima. Oni mogu vidjeti ono što vi koji ste unutra nećete vidjeti. Mislim da je to ključna vježba. To bi bio jedan od mojih savjeta. Također savjetujem da se blisko surađuje sa eh, građanima s jedne strane i institucijama s druge strane, jer vas institucije moraju podržati kako biste imali potrebnu snagu. Za institucije je to iznimna prilika da sagrade nekakav kolektivnu platformu. Što se tiče mreže, vratit ću se na pitanje komunikacije. Mislim da ova mreža ima mnogo potencijala. Može osnažiti komunikaciju evropskih prijestolnica kulture. Mi smo također, kao i Riga, uložili više u kulturu nego u marketing. Ali ako bismo imali mrežu, možemo okupiti resurse možemo imati i viši, izraženiji utjecaj na komunikacijskoj razini. To nije samo sad stvar matere, to je europsko pitanje. Ovaj kontekst mora imati, imati najmanje europski utjecaj. Sve što budemo radili zajedno u ujedinjenoj komunikaciji. imamo jedan tim koji nam volontira u održavanju društvenih medija. Kad bismo mogli razmjenjivati e, te volontere, oni bi mogli stvarati narativ koji bi prožeo cijelu europsku perspektivu. Mnogo je toga što bismo mogli raditi zajedno. I onda takvi volonteri mogu govoriti o drugim predstavnicama kulture i prenijeti vijest o tome što se događa u drugim dijelovima Europe. Europska komisija trenutno financira inicijativu za jačanje i podršku budućim prijestolnicama kulture. Međutim, mislim da prilike za umrežavanje mogu biti e, ključna i temeljna sila. Mislim da, mnoge, da bismo mnoge stvari mogli udružiti. Održivi turizam, birokracija, izgradnja kapaciteta. Mnogo je toga. I to je sve. Hvala lijepa. Još jedan odgovor sa ove strane. Samo sam htio reagirati na dvije stvari. Jedan se odnosi na mrežu. Mislio sam da ću biti u manjini, međutim u cijelosti podržavam ideju o e, zadržavanju mreže e, prijestolnica kao neformalne e, mreže jer mislim da ima svoj utjecaj i je pragmatični pristup. Jedino što vi kao sudionik imate, imate morate platiti kartu. Znači nema nikakvih e, birokratskih repova, ništa nije potrebno da biste imali koristi od te neformalne mreže. Zato mislim da zato se ne zalažem na e, formalizaciju ove kreativne platforme. Ovdje se nalazi i Silvan Pasqual koji je nadležan za e, nadzorni postupak europskih predstavnica kulture. On, a što se tiče E, formalne mreže, to će biti program za izgradnju kapaciteta e, ovoga programa, što mislim da će biti vrlo dobar i koristan alat. A što se tiče plovdiva i valete, prije nekoliko minuta spomenuli ste da treba poštovati ono što se dogodilo u plovdivu. To je bila priča o uspjehu. Međutim, za tim je to bio velik izazov. Oni su u tome uspjeli, preživjeli su, sačuvali su obraz. Mislim da u ovom svijetu u kojem vlada populizam, e, društveni mediji imaju veliku snagu i mislim da je to normalno i da se može dogoditi da populistički političari potegnu takva pitanja i Plovdiv je na kraju krajeva uspio kroz odnose s javnošću e, obraniti e, svoje ideje. Što se tiče valete, tamo se dogodilo nešto posve drugčije što je neprihvatljivo. Tamo ne vidim da se dogodila priča o uspjehu, priča o cenzuri, skrivanju činjenica, o zločinu i sve to što je bilo povezano s time. Nažalost, ne postoje nikakvi alati kojima bismo mogli E, nastupiti protiv takvih e, prijestolnica kulture. To barem meni nije poznato. Ne znam može li komisija na administrativnoj razini poduzeti određene mjere. Znam da je panel za nadzor e, odbio prisustovati ceremoniji otvaranja u znak prosvjeda protiv takvih aktivnosti koje se odnose na aktivnosti lokalnih istaknutih političara. Ne znam kakva je politička reakcija bila, ali mislio sam da će biti puno snažnije. Hvala. Hvala, nakon Jeđija uzeti riječ je jako teško jer on uvijek eh, kaže ono što sam ja kanio reći, ali želio bih sa svoje strane potvrditi da eh, ovu mrežu bih želio zadržati u ovom obliku kao što eh, sada postoji. Kada bi se formaliziralo, bilo bi jako teško E, mora biti provokativan. Tko će onda biti član mreže? Tko e, tko je to grad, je li to grad ili neki drugi dionici kada je riječ o predstavnici kulture. A u, iz ove perspektive možemo čak e, kazati da ova mreža može se pretvoriti u službenu mrežu na kojoj će sudjelovati gradonačelnik, nećemo više biti na operativnoj razini, niti raspravati na operativnoj razini, već ćemo biti dosadna mreža koja e, će isto tako biti kao kavana koja je dosadna sama po sebi. To bi bilo doista šteta. Naravno da postoje neki zadaci koji moramo raspraviti, koji nisu možda onako akutni kao što su bili, a to je pitanje arhiviranja kako cjelokupno iskustvo koje smo sakupili možemo i prenijeti na ostale. To je vezano uz digitalizaciju. Puno toga se može ostvariti kroz digitalizaciju. Upravo je ovaj važan biološki karakter same mreže. Mi možemo sve prenijeti, da sve ono što ne bi bilo na mreži možemo osobnim kontaktima prenijeti. Ja sam kratko napomenuo da pokušavamo doista da i e, razvijati samu mrežu i sagledati ulogu mreže u svojoj svoje sveobuhvatnosti. Na e, Malti, ako se sjećate onog slučaja da e, dakle, glavni odgovorni za kulturu koji je davao izjave vezano uz ubijenu novinarku i obitelji, što je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo i mi smo sastavili jedan dopis i to smo poslali više, od toga ne možemo učiniti, ali simbolične geste su možda jako važne u tom pogledu. ne znam, može li mreža imati veći broj zadataka od ovoga. Kratko, gospodine panelise, moramo izmijeniti ovaj e, panel, imamo još tri govornika, naravno, i imamo samo ograničeno vrijeme na raspolaganje. Izvolite. Solo pediría, recordaría, que alguien mire las 60 páginas web de las ciudades. Samo prisjetiti se na to i reći vam, ako pogledate web stranice evropskih predstavnica kulture, vidjet ćete da su svi ponosni na svoju nominaciju. Kad bi e, postojala mreža, mislim da bi svi htjeli u tome sudjelovati. Mislim da trebamo razgovarati o tome kakav bi taj, kakav bi oblik ta mreža imala u odboru za kulturu Europskog parlamenta. Ovdje o ovome trebamo razgovarati. Postoje različiti projekti koji su već napisani i dostupni su na internetu. Može li mi netko reći u kakvom će statusu europske predstavnice kulture biti za pet godina u odnosu na to gdje, gdje su bile prije, prije pet godina. Trebamo razmotriti što možemo učiniti u pet godina. To je ujedno i kratak i dug period. Države koje se prijavljuju za nominaciju moraju sada razmišljati o tome gdje će se nalaziti za pet godina. Kao što sam već rekao, ljudska prava iznimno su važna. Oni su ključni dio, srž evropskih projekata. Ja sam se i tekako naradio i potrudio u promicanju kulture kao i svi ovdje. Hvala vam lijepa. Sada mijenjamo paneliste kako bismo mogli nastaviti sa ovom drugim dijelu. se zahvaliti na svim svima koji su nam došli na odbor, koji su nas e, doista upoznali sa ovom širokom temom e, predstavnica kulture. Za nas je jako važno da upravo dobijemo i informacije iz prakse koji su živjeli sa tim projektima, Mislim da je jako važno bilo organizirati ovo saslušanje, a sada još stručnjaci iz eh, ovog dijela našeg panela koji se bavi stručnim pitanjima. Hvala vam. Und ich darf, uh... Pozivam gospođu Aman, gospođu Vlazel i gospođu Gasiju da nam se pridruži sa našim stolom. Ja, ich glaube, hier oben hat jetzt jeder... Mislim da smo svi sad zauzeli svoja mjesta i Pozdravljam gospođu Sivamana Nješu Lazel i gospođu Bertriske Sija na našem podiju. E, gospođa Aman i gospođa Vlazal imaju zajedno pet minuta, gospođa Garcia nakon toga pet minuta i ja bih e, doista zamolila da se pridržavamo vremena. Znam da smo bili odužili ovaj prvi dio, ali želimo isto tako uspostaviti dijalog. E, sve što je nije rečeno u prvom krugu, naravno da će biti moguće isto tako odgovoriti tijekom daše naših pitanja i odgovora. Gospođa Aman, izvolite. Hvala lijepo što ste nas e, pozvali. Naša prezentacija, održat ćemo zajedno, Agnješka i ja. E, uobičajeno to tako činimo prije pet godine imenovani smo od strane parlamenta u ovaj panel, e, imali smo zajednički rad, raspravili smo e, isto tako sve ono što smo činili danas i bit će autentično da čuje to od nas obje sve što e, ćemo kazati o boljem korištenju svih potencijala europskih predstavnica kulture, no prije što uđemo u različite opcije u budućnosti, te isto tako poboljšanja Želimo istaknuti da smo mišljenja da Europska predstavnica kultura je doista uspješna inicijativa. To je jedan model za uspjeh koji se može isto tako sagledati kada pogledate i malo širu perspektivu, jer to je i naša uloga kao panela, imamo jednu širu uvid u ono što se zbiva i ne samo da su europske predstavnice kulture inspiracija unutar Europe, već je to inspiracija izvan Europe. To je bio model sličnih inicijativa u čitavom svijetu. E, afričke predstavnice kulture je jedna od događanja koje želim spomenuti u tom kontekstu. Naravno da postoji velik potencijal, nove mogućnosti. Mislim da moramo početi od upravo takve percepcije kako bismo onda išli korak dalje u našim aktivnostima. Naravno da možemo puno toga istaknuti, pokušali smo e, naglasiti neke samo točke koje ćemo iznijeti. Ja bih e, na prvom mjestu žela istaknuti da smo izabrane izabrani od Europskog parlamenta i naša kolegica Kristina Ferenja. Nas e, tri smo izabrane i to je pak dovelo do raznolikosti u samom panelu, što sam htjela naglasiti. Važno je istaknuti da je sam panel E, djeluje pod dva preduvjeta. Pokušavamo odabrati najbolje kandidate za Europsku predstavnicu kulture, a s obzirom na e, gradove koje se natječu, a isto tako moramo i e, kroz fazu implementacije nadzirati cijeli proces je tu dvije konotacije. Mislim da je jako važno istaknuti da se uloga panela mijenja kroz nove odluke koje su donesene. Deset međunarodnih stručnjaka, a samo dva nacionalna stručnjaka sudjeluje u panelu, to su različite ekspertize koje se događaju, imamo jedan dobar model suradnje, demokratske procedure koje su uvedene, vrlo je transparentan naš rad, a isto tako i sam panel e, je uključen uvelike u izgradnju samog brendiranja Europske predstavnice kulture, a isto tako i u prižnu pazi očuvanje samo e, kulturu i razinu kulture. Ono što je važno naglasiti u ovom kontekstu da smo čuli mnoštvo primjera e, priješnjih e, dakle, europskih predstavnica kulture, ali sada se nalazimo na prekretnice, jer od iduće godine imamo nova pravila koja će biti uočljiva kao godinu europskih gradova i predstavnica kulture, ovdje je kalendar, od početka iduće godine, 2020. godine, e, predselekcija do 2025. Njemačka i Slovenija i nakon toga vidite isto tako e, daljnji popis. Mislim da je jako važno shvatiti da od samog početka e, sama pravila i okviri su se značajno promijenili spram ovoga što imamo danas. šest kriterija temeljem koje vršimo odabir nove predstavnice kulture i naravno nadziremo kroz i uz pomoć ovih e, šest kriterija neke želim posebno istaknuti to je dugoročna strategija i dakle nasljeđe koje se stvara u prijašnjim okvirima imali smo samo dva kriterija koje nisu bili jasno definirane. sada imamo šest kriterija svaki od njih ima i svoje podkriterije naš zadatak e, jest e, sada puno bolje strukturiran. Što se tiče poboljšanja, što se može e, učiniti još boljim, vidite da je čitav niz ovdje referenci, dakle dvije ili tri koje želim posebno istaknuti. Sve više i više razumijemo da grad nije samo nešto što je eksteritorijalna cjelina. cijelina i koja je okružena regijama. Također, vidimo da u mnogim natječajima sami gradovi se natječu zajedno sa okolnim regijama, što znači da imaju jedan integrativni, kohezijski pristup svemu. Ono što je također značajno i što je već danas višekratno istaknuto jest proračunska stabilnost e, koja se mora ostvariti. S jedne strane, e, dakle, sam e, učinak poluge koji se kroz sam naziv dobiva, to je predstavnica kulture, a i kontribucije Europske unije, što zapravo jest mali, ali to mora imati učinak poluge što može privući dodatne e, fondove, odnosno dodatna sredstva i koje se onda e, na više na razini kroz upravljanje e, mogu ostvariti. Ali s druge strane to je izazovno jer smo vidjeli, kao što je već spomenuto, da ponekad sama dakle obećanja ili kroz teške pregovore je bilo potrebno da se ta obećanja ispuno i Naravno što je uzelo dosta vremena, ako nemate financijski okvir, zaustavljate sve, dakle neće utjecati samo na program, već će utjecati i na izgradnju same organizacijske strukture. Nećete moći zaposliti osoblje koje vam potrebno kako biste uspostavili suradnju i kako biste nastavili suradnju. To je nešto što je presudno. E, to je nešto što smo i mi uočili što treba svakako i na nacionalnoj razini istaknuti jedna od argumentacija je sljedeća da općenito uzevši čitava država E, zapravo ima koristi od procesa imenovanja predstavnicom kulture. S obzirom da je velik broj gradova zainteresiran za e, razvoj kulture i s obzirom na nova pravila i na nova pravila izgradnje kulture, e, mobilizirati timove, izgrađivati timove upravo za područje kulture, to je nešto što možemo smatrati dobitkom ako to shvatimo kao takav dobitak, a ne kao natjecanje e, za ostvarivanje titule predstavnice kulture samo u toj godini. Nije riječ samo predstavnice kulture, već je vizija grada da se razvija kroz kulturne aktivnosti i kroz suradnju u području kulture i kroz različite aktere u samom gradu. To je investicija u izgradnju kapaciteta ne samo sektora kulture, već i šireg spektra e, kulturnog djelovanja, to je isto tako i razvoj umjetničkog dostignuća, sudjelovanja građana ne samo na lokalnoj razini, već i na europskoj razini. Stoga moramo ukazati da je jedan od glavnih eh, pozitivnih ef. Eh, aspekata jest socijalni utjecaj i otpornost društva. E, time se povećava socijalni kohezijski element, e, jako je važan i uvijek ga podcrtavamo tijekom svih e, faza u projektu. Time dolazimo na ovaj dio uključivosti kulture na Europi. Čuli smo o razvoju kulture na razini grada, međutim ono što čini ovu razliku spram lokalnih, regionalnih ili pak nacionalnih razvoja u području kulture, a to je da se u predstavnici kulture događa europska i međunarodna dimenzija. To je jedan europski projekt, bez toga ne bismo uopće ni govorili o razvoju kulture u našim gradovima i državama. to je jako važno da razumijemo ovu komponentu sveobuhvatnog e, koncepta, a isto tako predstavnica kulture je vrlo emblematična e, u Europskoj uniji izuzetna e, jaka prepoznatljivost ne samo unutar Europske unije, već i izvan Europske unije. Sve skupa se preljeva preko granica Europske unije. Svugdje je to e, se gleda na to kao model koji e, služi kao model drugima da na neki način Europska unija prezentira samu sebe kao mjesto kulturnih događanja, mjesto gdje kultura upravo ima svoje središte. Ovo je više dimenzionalno. Jedna od e, već spomenutih jest e, komunikacijski pristup. Znači na samom kraju dozvoljavamo da i oni gradovi koji su odabrani za predstavnice kulture osiguraju jednu profesionalnu stratešku komunikaciju i to na globalnoj e, razini jer jako je teško da mali gradovi koje e, mogu to ostvariti, stoga postoji tu jedan ogroman potencijal da se koriste osim svega i europske e, komunikacijske razine, što znači to može biti ujedno uloga da Europska unija da podupre E, dakle o uočljivosti i prepoznatljivost samih je predstavnica kulture. Riječ je u sadržaju, riječ je doista o razumijevanju održivosti, a to je nešto što mislim da nas dovodi u jednu ključnu fazu i dodajemo taj ključni element, to je e, jedan sveopći e, održivi element, bilo na reći kulture, socijalnom elementu, e, okolišnoj održivosti. Dakle, sve to skupa ne može se riješiti kao zasebna cijelina, e, hiperturistička e, djelatnost čitavog svijeta, kao jedan primjer. A isto tako želimo popratiti sve ono što smo istaknuli prethodno, to je naš zajednički projekt. Panel smatra da su europski predstavnici kulture naš projekt. Mi sada kada nadgledamo ovu cijelu zato nismo kontrolori, već podupiremo, e, dajemo prijedloge. Mislimo da to se može učiniti. Možemo biti most između nacionalne, lokalne i evropske razine. Možete utjecati na taj utjecaj upravo uz pomoć kulture. Hvala lijepa. To je da bih e, voljela da e, se pridržavamo vremenu, to smo sada udostručili vaše vrijeme. Molim vas, evo, pet minuta. Izvolite. Gospođo Garcia. Hvala vam lijepo. Doista mi je zadovoljstvo što mogu danas popodne biti ovdje. I ja bih e, vam se obratio na španjolskom jeziku i nastaviti onda sa svojom prezentacijom na engleskom jeziku. Ono što ću ja e, učiniti, zapravo vas upoznati sa svim e, onim dokumentacijskim i e, referentnim e, cjelinama koje postoje. Ja sam direktorica observatorija za istraživanje gradova u kulturi. U posljednjih 20 godina djelujemo, prikupljamo informacije o gradovima i koje imaju dobru e, iskustva sa intervencijom kroz kulture, Europski program kulture, kao što je rečeno, postoji naravno i mnoštvo drugih e, događanja koja su inspirirane upravo o Europskom predstavnicu za kulturu, ja ću predstaviti neke od njih, ali postoje i neki druge događanje, mega događaje kao što su e, E, olimpijske igre koje imaju svoju vlastitu putanju kretanja, ali svakako imaju svoju doticaj sa europskim predstavnicom kulture. Europska komisija me odabrala da budem upravo sudionica u ovom e, tijelu za nadzor izbora Europske predstavnice kulture 2012. godine. Imenovana sam isto tako e, me imenovao Europski parlament da provedemo ovu studiju. To je prva studija koja obuhvaća prvih 30 godina samog programa i sam e, dokumenti dakle, koji obuhvaća razdoblje od 1985. do 2017. Što je sve na raspolaganju, što sve stoji na raspolaganju, sve što je dokumentirano u tih 60 gradova, prestolnica Dakle, čitavo brdo informacija koje nam stoji na raspolaganju, međutim, postavlja se pitanje kako ih e, uspoređivati, kako ih osmisliti. I upravo tu je taj dokument, imam nekoliko primjeraka, a svakako treba e, isto tako kao referenca, ovo jako važno, trebalo bi obnoviti ovu nakladu, ovu mapu sve ono što je rečeno, što se može uspoređivati, a što se zapravo ne može uspoređivati. Ono što je doista korisno jeste da se podsjetimo na raznolikost gradova, lokacija, e, sve ono kamo je upravo ovaj naziv otišao ono što čini bogatstvo e, i što smo u studiji pokazali, oni gradovi koji se se udržavalo, pada, imamo usto i gradovi koji su različiti po svojoj veličini, po veličini kapacitetima, po svojoj profilaciji, bilo na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Postoji dakle e, jedan obrazac kako ih se može sagledati kroz vremensko razdoblje, međutim i kroz e, varijetete e, kroz koje je prošao ovaj naziv predstavnice kulture koji može imati svoj izazov i koji može imati svoj utjecaj. Evo nekoliko primjera, sve e, detalje možete i kasnije sagledati jer smo sprintali ovu prezentaciju. Ono što je važno je prije nego što pređemo na sljedeću fazu koju su Njeska Silvija nam prikazale, treba stvoriti okvire. Ono što smo naučili iz e, e, prvih 30 godina, ja i moj tim proučavamo e, postoji li jedan iskorak u svemu i ovaj proces učenja, dakle imati viziju za razvoj kulture u gradu koja se povezuje sa strategijom, prenošenje toga kroz jedan program rada u jednom određenom vremenskom okviru i mogućnost kako to sve skupa dovodi do utjecaja. Dakle, mi smo jedan takav okvir testirali u 60 gradova i mogli smo identificirati koji su to elementi u tim različitim modelima koje smo iskreirali, što to sve stoji na raspolaganje puno toga se može istaknuti kao ono što nedostaje i naravno treba postavljati pitanje što bi to sve bilo. Naravno, imati viziju za razvoj grada e, s dakle, 95. godine, po same prve faze, imali smo vakum svega, doista imamo jedan veliki uočljiv napredak koji smo uspjeli dokumentirati, sam razvoj koji je išao u sofisticiranom smjeru, ali još puno toga treba učiniti. Još jedan element koji se razvija i koji je dokaz uspjehu e, svega e, jest standardizacija ideja, da kultura mora e, ići kroz različite sektore, mora se uključiti obrazovanje, e, nasljeđe, transport, isto tako sve ono što e, se dogodilo objasnili smo u samom dokumentu. Imati priču, e, promišljenu aktivnost kroz godinu i što je jako važno kao ostvarenje, to je kombinacija između ikone kao momenta koje se po prvi puta događa se do ovih izvornih e, socijalnih aktivnosti, a ne mogu ići e, kroz detalje e, ovih naših istraživanja, ali svi dokumenti su objavljeni, a i samom izvješću ćete naći sve podatke, a isto tako i u Liverpoolu gdje ja djelujem, postoji jedan program koji je već 15 godina pokazuje kako se ovakve inicijative mogu prenijeti u prema kulturnoj raznolikosti. Naglasili smo neke riječi, to su podaci s jedne strane koji pokazuju kako se ovo prenosi u stvarnost. Neki gradovi idu dalje u nekim inicijativama, sve ovisi od same točke polazišta. Sve ovisi isto tako o kapacitetima za izgradnju novih segmenata. Ono što je dosta važno i što smo dokumentirali, mnogi gradovi su to sami dokumentirali, jest promjena imidža koje je uistinu moguće postići, a Glasgow, Liverpool, Marseille, Lille, pa i Matera, apsolutno se mogu transformirati kada imate E, dakle od polazične osnove prije svega sa određenim problematičnim pozadima. Možemo ukazati na e, sve dokaze o tome koji su to socijalni utjecaji. i još samo dvije stvari. Brojčane, postoje podaci kako lokalna zajednica može promijeniti osjećaj e, građana u okruženju. Postoje čitav niz gradova koji mogu dokazati da je 50 do 90% lokalnog stanovništva e, možemo o tome raspraviti, ali e, svakako imaju osjećaj da je to sad bolje mjesto za život. Ono što je važno da i sam prijem kod publike jest važan, ali i u dugoročnom i srednjoročnom planu to je važno. Jako je e, dobro uspoređivati o socijalnom utjecaju, ne smijemo uspoređivati kruške i jabuke, gradovi su različiti, ne smijemo vjerovati da neka brojka jest ujedno i odgovor na uspjeh u nekim mjestima e, imati 30 tisuća e, posjetitelja, to je ogrom postignuće, a netko ko ima milijun može biti jako mali uspjeh. Jako je lijepo vidjeti koje su polazične osnove. Naravno, postoje čitav niz materijala u gospodarskom e, dakle, utjecaju. E, puno e, Nagla, velik naglasak je stavljen na u gospodarsku stranu priče, to je dobro dokumentirano, to nije jedini način kako možemo objasniti što to djeluje pozitivno, a što ne turistički trendovi koje smo promatrali stotine i stotine grafova koje možemo prikazati ono što je jako važno staviti u kontekst kvalitativnu priču uz transport preko prijevoza. E, sve je jako važno da gradovi shvate ove cikluse i ritmove koje se događaju. Treba imati doista rast sve do one godine kada se e, aktivira ovaj naslov predstavnice kulture, što e, ne znači s druge strane neuspjeh ako se to ne postigne. Evo na tome bih se zaustavila, podsjetila vas da sav materijal možete i online uvidjeti, a ne samo kao e, skraćene sažetke, već vrlo detaljne priloge sa mnoštvo informacija koje mogu biti doista od koristi za sve one koji žele razumjeti kako ova priča funkcionira i koju smo uspjeli danas čuti Hvala. ich wollte eine Kratko pod pitanje. Sama studija je iz 2013. godine. Imate nadopune koje će eventualno uključivati aktualizirane brojke, pa ipak je prošlo već šest godina. Možda se i promijenilo tih šest godina prikaz samih gradova, predstavnica kulture. thank Hvala vam, to je jako važno pitanje. Dolazim iz akademske zajednice i Smatram da je vrijeme važno i treba uzeti u obzir sve slojeve dakle, razvoja situacije. Dakle, razvoj ove studije je da mi gledamo ove podatke koji su nam dostupni, da govorimo o 30-35 godina. Potom, metodologija se nastavlja. Dakle, ono što sam ja radila u observatoriju je da sam, observatoriju je da sam nastavila unositi nove informacije. Dakle, imamo te matrice, ključne pokazatelje, i tu nastavljamo unositi informacije. Dakle, izazove kako to onda podijeliti. Informacije su tu, imamo tu neke tehnike, metodologiju i važno je ono što će se dogoditi, dakle vezano uz gradnju kapaciteta. Europska komisija se za to zalaže. Za nas na sveučilištu je izazov kako doći dakle, do ovih novih informacija, na koji način ih iskoristiti kada neko postavi pitanje. Dakle, imamo te sirove podatke i onda gledamo kako ih učini, kako učiniti to da je njih moguće pretražiti i kako onda te podatke dijeliti primjerice sa ovim Creative Citizens Monitor alatom koje je na raspolaganju. Dakle, dosta toga se učinilo, ali nemamo izvješće koje objedinjuje te nove faze. Trebamo vidjeti još kako to učiniti dostupnim onima koji su za to zainteresirani. Hvala vam. Prelazimo na pitanja. Izvolite. Nemam sumnje da je inicijativa Europske predstavnice kulture sjajna. I to je iz velikog broja razloga. To je prilika koju se, koja se stvara dakle, za gradove koji sudjeluju u ovom projektu. Htio bih čuti nešto više i s vaše strane. To je zanimljivo i za gradove poput Katovica koje se nalazi u Poljskoj. Ona je sada predmet dinamičnog razvoja i u budućnosti bi se natjecala dakle, za čast da nosi ovaj naslov. Ima li još pitanja? Izvolite, gospodine Hajder. Um, Jedan od eh, naših današnjih govornika je spomenuo da kad se donese odluka, da onda više nema političkih uplitanja, jer su svi zadovoljni. Dakle, kada komisija treba donijeti svoju odluku, jeste li zabilježili slučajeve političkih dakle, upletanja, intervencija, da li vam neka vlada prilazi sa nekim određenim idejama, te vas mole da ih slijede u tome. Spomenuli ste ove uspjehe, priče o uspjehu, dakle imate li tu neke kriterije koje biste dodali na ovu listu ili ste zadovoljni sa ovim kriterijima iz kataloga dakle, koji ste nam predstavili? Vidjeli smo u jednom izlaganju velike promjene u proračunu, dakle, iz ponude pa sve do, do realizacije. Kako se nosite sa tim promjenama? Julie Ward. Uh, Hvala super je da je Beatrice iz Liverpoola ovdje. European Capital of Europska prijestolnica kulture doista s dubokom promijenila taj grad. Još uvijek je živo njezino nas nasljeđe. To možda nije očito s mjesta, međutim čim dođete u Liverpool vlakom i uzmete taksi. Svi su taksisti izuzetno prijateljski, oni su to sjajno obučeni, dakle kako primiti goste, kako ih voziti gradom. Ja sam to primijetila, ja često putujem i razgovaram sa taksistima i doista to bio izravan rezultat e, godine, dakle koji smo bili Europska prijestolnica kulture, ona utječe i na ponašanje dakle naših sugrađana. I'm not sure there's another question. I'm not sure there's a question really, but I wanted just Ne znam je li moja primjedba ili pitanje za vas, ali želim vas poduprijeti u vašem radu. Evo da sjetila sam se u uvodu kada ste govorili o ovom dosegu studije. Nije riječ samo o europskim prijestolnicima kulture. Riječ je o gradovima kulture, drugim događajima, dakle svemu što se može razviti oko takvih projekata koji mogu kompletno izmijeniti jedan grad. Imamo sada gradove kulture u Ujedinjenoj kraljevini koji su inspirirani europskim prijestolnicima kulture. Dakle, siromašni mali gradovi, dakle, mogu tu voditi svoje programe i to im može pomoći da promjene dinamike u svom okolišu. Matera, ja sam govorila na Open, sudjelovala u Open Economy forumu u Torontu, u Kanadi. I odlučila sam posjetiti taj grad i zalagati se za pitanja vezana uz kulturu i otvorene gospodarstva. Dakle, govorila sam i europskim prijestolnicama kulture. Mislim da bismo trebali doista biti jako ponosni na ovo što smo ovdje uspjeli stvoriti, jer ovo utječe i na druge slične inicijative. Ova naša sjajna inicijativa ima daleko sežne učinke. Ja ću nastaviti koristiti ono što sam spoznala vezana uz Evropske prijestolnice kulture. To primjenjujem i u nekim drugim mjestima u kojima sudjelujem, gdje radim projekte. Mislim da ovo je jedna sjajna priča o uspjehu Evropske unije. Ima li još pitanja? Zastupnica me bade. Gledam na sat, te bih time onda dovršila naš popis govornika kako bi naši gosti imali priliku odgovoriti prije šest sati. Hvala vam. Evo još jednom tražim riječ, ali vidim da nema puno kolega, pa koristim priliku. Hvala vam na ovom posljednjem panelu. Imam pitanje za našu gošću, gospođu Garsiju. Hvala vam na jako zanimljivom izlaganju. Mislim da ste nam tu zadali sjajne e, smjernice, sjajne smjernice za buduće gradove koji se žele uključiti, dakle, i sudjelovati u dobivanju naslova Europske prijestolnice kulture. Mislim da im to može pomoći u razvoju njihove strategije. Doista mi se dopadaju vaši, vaši pokazatelji. Moje pitanje je sljedeće. Jeste li razmišljali o uvođenju pokazatelja koji je vezan uz učinak e, na okoliš. To postaje sve više više tema kojom se bavimo u Europskom parlamentu. Imamo i ovaj zeleni plan za Europu kao jedan od prioriteta. Pa me zanima jeste li uzimali u obzir mogućnost uvođenja takvog pokazatelja kako bi on bio uobličen. Yeah, who wants to start? Tko želi odgovoriti? Izvolite. Democratic decision that Evo, demokratska odluka je pala, ja ću početi. Questions. Maybe the first one Evo, odgovorit ću na prvo pitanje, povezan sa zadnjim. Bih li ja nešto promijenila u ovih šest postojećih kriterija? Da, bih, promijenila bih, mislim, da doista fali ova okolišna dimenzija. Kada to usporedite sa međunarodnim inicijativama kojima sam sudjelovala, imate američke prijestolnice kulture, jedna točka o kojoj se mnogo raspravljala je bila upravo zašto europske prijestolnice kulture nemaju ovaj učinak po okoliš i to doista moramo ovdje naglasiti. Drugo, što bih ja tu htjela još vidjeti jest globalna dimenzija. Dakle, izazovi 21. stoljeća su svi redom globalne prirode. I mislim da sa ovim imamo sjajnu priliku da se pozabavimo upravo time. Možemo se uključiti u rasprave o tim pitanjima i mislim da bi Europska prijestolnica kulture bila sjajno mjesto za takvu vrstu rasprave. Dakle, sve ovo što smo čuli o materiji, dakle ova lokalna perspektiva i ono je doista od ključne važnosti. Ostavit ću nešto i vama. Izvolite. Ja ću odgovoriti na pitanje vezano uz pritiske kojima smo izloženi. Teško je na nas vršiti pritisak. Nas, mi smo deset neovisnih stručnjaka iz različitih zemalja i naš cilj je samo jedan – a to je najbolja evropska prijestolnica kulture. Dakle, želimo da se ta odluka provodi. U selekcijskom postupku ne dolazi do tih pritisaka, ali nakon toga da dobivamo mailove građana, skupina građana koji nas eh, koji žele utjecati na odluke koje donosi naš tim. Mi podržavamo organizacijski tim kada je u tijeku provedba i nekoliko lokalnih, ali nacionalnih vlada je osjetilo naš pritis na njih. I naučili su na čijoj smo strani, a to je Evropska predstavnica kulture. Mi nismo dio političkog establishmenta, mi smo tu da bi se odabrala najbolja moguća europska prijestolnica kulture. Thank you. Um, so I will not... Hvala. <laughs> mislim da je ovaj odgovor bio sjajan. Dakle, vezano uz tip i vrstu pokazatelja. Ovi okviri ne mogu biti fiksni, oni se trebaju razvijati. Trebaju biti prilagodljivi, dakle da se, se mogu prilagoditi i lokaciji. Ovo što poduzimamo na sveučilištu i u suradnji sa istraživačima znači i imati na umu koliko su međusobno različite regije i gradovi koje koji su proglašenje Europskom prijestolnicom kulture. To ne može biti jedan fiksni okvir, to vam je poput neke slagalice. Imate neke osnovne pokazatelje i onda ostale koje koristite s obzirom na vaše prioritete. Dakle, pitanje vezano uz okoliš je jedno, ali tu su neki drugi elementi koji dolaze i odlaze, primjerice učinak na dobrobit građana, je li to socijalna dimenzija ili bi se trebala naglasiti, dakle, zavisi od vašeg konteksta. To je naša ključna terminologija i nešto primjerice što dominira trenutnim raspravama, to je onda nešto što morate staviti u prvi plan na osnovu dokaza. Potom proračun je pitanja vezana uz promjene u proračunu. Kad usporedim okvire vezane uz Europske prijestolnice kulture i ove mega događaje poput olimpijskih igara, jest da tu postoji mjesta za razvoj kada je riječ o o javnoj nabavi. Dakle, olimpijski, olimpijski gradi, ugovor koji grad dobiva, to čak i utječe na zakone. Dakle, ovdje imamo nešto što je daleko fleksibilnije, što ima svoju vrijednost, ali bi na to trebalo vršiti pritisak. Imamo i druge događaje koji su zanimljivi kao referentni događaji. Ali imam jedan opći komentar. Vidimo da je ovo jedna vrijedna i uspješna inicijativa. Možemo to spoznati i prihvatiti, ali postati sofisticiraniji u prihvaćanju složenosti organizacije ovog događaja. Jer sada tu možemo doživjeti jedan svojevrsni vrhunac, hype, veliki pritisak po pitanju brojeva tih dokaza koji su jako jasni, tu rastu očekivanja i možemo se naći u situaciji da jako teško na njih odgovorimo. Dakle, mnogi gradovi su potpuno transformirani i onda očekivati od ovih idućih gradova koji možda neće uspjeti u tome i onda ćemo njima donijeti jedan negativan sud. Dakle, moramo prihvatiti ovu pozitivnu priču, prihvatiti priču vezanu uz izazove, da je moguće da stvari neće sjajno funkcionirati i e, zalagati se dakle za retoriku koja neće govoriti isključivo o statistici i o brojevima. To je veliki izazov. Jer imamo situaciju koja nije, ne možete se svesti na crno i na bijelo. Ima tu i sivih nijanse. Ovi ste sad spomenuli priču o taksistima, da dakle, kako se njihovo ponašanje promijenilo tijekom vremena. Kako sad to dokumentirati? To je, to je materijal za iduću studiju. Potom, dakle, potencijal, budući potencijal, dakle, Europske prijestolnice kulture, to je dobra volja gradova. Dakle, oni trebaju imati viziju koja je vezana za njihov razvoj i onda kako je titula Evropske predstavnice kulture može poduprijeti tu viziju. To je povezano i sa jedinstvenošću Evropskih prijestolnica kulture. Ima, bilo ih je 60 do sad. I tu se natječete ne samo sami sa sobom, već i sa drugima, možda u istoj zemlji, potom nosite i sa nasljeđem onih gradova koji su već bili Evropska prijestolnica kultura i sa onim drugim gradom koji je te godine također prijestolnica kulture. Dakle, ima tu mjesta za regeneraciju cijelog ovog e, postupka. On tu pruža dodatne mogućnosti gradu, dakle urbana regeneracija. Ja mislim da je to apsolutno moguće, ali tu valja biti dosljedan. Hvala, evo, e, posljednji komentar na to pitanje. Urbana degeneracija. To bi trebalo smatrati sveobuhvatnim konceptom. I vratila bi se na element iz naše prezentacije. Dakle, održivost, e, dimenzije, različite dimenzije održivosti. To bi mogla biti polazišna točka za sve rasprave o nasljeđu titule Europske prijestolnice kulture. Dakle, okoliš, kultura, urbana transformacija i u gospodarskom smislu. To bi trebalo uzeti kao polazišnu točku. I to bi nam dalo jedan širi pregled situacije. Najbolje bi nas povezalo sa ovim svjetskim sa ovim raspravama na globalnoj razini, a to je primjerice pitanje održivosti. A izvolite. Imate još vremena za još jednu rečenicu. Dakle, uloge su se promijenile. Ako naučite iz iskustva prethodnih evropskih predstavnica kulture, napravite to od onih koji su to sada jer se stvari mijenjaju. A nemojte zaboraviti da možete naučiti iz svakog iskustva. Morate sve to, tu, tu povijesnu perspektivu uzeti u obzir. Koliko sagledate iz odgovarajućeg kuta, možete doista tu izvući pouke. Hvala lijepa, ovo je bilo izuzetno plodna rasprava i isto tako kao odbor smo dobili nove dojmove, utiske koje su isto tako kao odbor za kulturu. Uvijek se nalazimo u predstavnicima kulture, gledamo što se to činilo kroz niz godina i tako da i tu imamo sigurno stečeno iskustvo, ali jako je dobro da je mi u odboru izravno od organizatora ovih e, e, upravljanja samim predstavnicima kulture dobijemo povratne informacije o svemu onome što je bilo dobro, gdje je moguće ispraviti neke nedostatke. Ono što se nadam da iz ovih spoznaja koje smo danas ostvarili da izvučemo zaključke za naše neke buduće korake. Vjerujem da inicijativa Europska predstavnica kulture mora ostati svježom, živahnom, jer zapravo stalno imamo E, nove korake prema održivosti koje moramo pronaći, pa ako je neki gradovi ne uspiju u održavanju održivosti, ali i ovo iskustvo može biti održivo o tome što nije bilo dobro, e, ne samo da učimo iz vlastitih grešaka, već možemo učiti iz grešaka koje su počinjene negdje drugdje. Dobra inicijativa, svakako e, to koje moramo nastaviti građane moramo pridobiti za kulturu i oduševiti ih za općenito ovaj status predstavnice kulture, a što se tiče političke aktivnosti u kulturi moramo razvijati dugoročni utjecaj, što nam sve bolje i bolje uspijeva na dobrom smo putu kako bi sam projekt bio i u budućnosti nastavljen da osim predstavnice kulture imamo i utjecaj i izvan samih predstavnica kulture. Želim se svima zahvaliti na ovim izuzetno zanimljivim izlaganjima i u prvom dijelu i u drugom dijelu. Želim vam ugodnu večer, a isto tako e, morate čuti još kao članovi odbora još jednu informaciju. Sljedeći sastanak je dva, 20. i 21. siječnja bit će ovdje u Briselu sastanak odbora i želim Đuli. Da, moraš to sad učiniti jer ću inače završiti do tada. I was late because e, Žao mi je što sam kasnila, ali imala sam jedan hitan sastanak sa pravnicima. Jednim iranskim kustosom Arasom Amirijem koji je nezakonito zatvoren u Teheranu i dobio je, dobila je desetogodišnju zatvorsku kaznu. Tada je u vrijeme e, zatvaranja radila u British Councilu na projektima u kulturi. Htjela bih održati hitan sastanak i zamoliti ovaj odbor da pokušamo naći neki način kako da u vezi na tu temu održimo saslušanje. Znam da smo se oko mnogo toga usuglasili, ali ovo je hitno pitanje i riječ je o umjetnici. Ona je rad, samo radila svoj posao, poticala kulturni dijalog i radila na razvoju uh, izložaba koje nisu nimalo bile politički obojene i dobila je zatvorsku kaznu od 10 godina. Kad bismo to mogli uvrstiti u dnevni red, i kad bismo mogli o tome raspraviti, bilo bih jako zahvalna. Mislim da se o tome treba razgovarati i na plenarnom zasjedanju. Da, imam dug popis, ali mi kao odbor za kulturu moramo također o tome raspravljati. Možemo o tome raspravljati i na sljedećem sastanku u siječnju. Ako vi to predložite za hitno zasjedanje u prosincu, to bi bilo još bolje. Pokušajte tako, ako ne uspijete, E, razgovarajte sa koordinatorima e, na sljedećem sastanku i da, da se to uvede u dnevni red. Mislim da će biti teško održati saslušanje, ali možda sastaviti pismo koje ćemo uputiti u ime predsjedništva. Mislim da će to biti itekako moći. Hvala vam, bilo mi je bitno da to spomenem. Ima li drugih točaka dnevnog reda? Mislim da je to prevažno pitanje da bi se raspravljalo po točkom raznom. Mislim da to treba i tekako uvrstiti na sljedeći sastanak koordinatora. Na kraju ovoga sastanka želim vam svima zaželjeti sretan Božić. Ovo je naš posljednji sastanak u ove godini prije Božićne stanke i nadam se da ćemo se u zdravlju i jako motivirani susresti u siječnju. Hvala vam na sjajnoj suradnji tijekom e, prvih mjeseci ovog novog zakonodavnog razdoblja i započet ćemo s novim elanom u siječnju. Hvala puno.